Okay. Let's see if we can... Možemo li e, početi? Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Glasanje je na redu te kasnije, tako da molim vas umirite se. E, prelazimo dakle na točku 11 dnevnog reda. Mm, riječ je o izvještaju Pamla o zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja u sklopu kaznenog prava. Dakle, on Pablo radi taj izvještaj, podijelili smo ih e, u okviru konferencija. Hvala Sharon, nije bilo potrebno, no hvala svejedno. Kao što dobro znate, ovo je jedno mišljenje. Glavna ideja je pružiti zaštitu eura i drugih valuta od krivotvorenja te uskladiti kaznenopravne sustave u različitim zemljama članicama. Mijenja uredbu 2383 e, kroz 1 i zapravo mi podržavamo ovu inicijativu i sve ono što se tiče harmonizacije kaznenih mjera. U, ja smatram da u razdoblju krize to mora biti to mora biti dakle u našem glavnom cilju borba protiv takvih krivotvorina. Ja vjerujem da usklađivanje u tom području je potpuno opravdano budući da je euro zapravo povezan za sve ono što se odnosi na proces europske integracije, a osim toga moramo zajamčiti povjerenje naših građana u eura i zbog njih moramo osigurati da valuta bude zaštićena na odgovarajući način. U ovom izvještaju sam naglasio da moramo raditi na tome da sve države članice imaju jednake instrumente za suradnju i jednake kazne. Glavni cilj je zadržati dosljednu liniju s ostalim izvješćima ovog odbora, a koje se odnose na aspekte, na primjer, e, objavu osuda kako bismo osigurali da e, te osude imaju odvraćajući efekt. Zatim usklađivanje kazni prema načelu proporcionalnosti i subsidijarnosti. Isto tako željeli smo biti u skladu u području primjene, dakle to mora biti vrlo široko područje promjene i mora uključivati i kovanice i novčanice koje nisu dovršene. I tu naravno ne govorimo samo o euru, već i o ostalim e, valutama koje se mogu pronaći u Europskoj uniji što se tiče kaznenih dijela koje se odnose na e, instrumente za proizvodnju i sirovine. Tu smo također željeli uskladiti e, pravne sustave te potaknuti razmjenu podataka te potaknuti užu suradnju među nacionalnim tijelima. Želim zahvaliti svim kolegama koji su podnijeli amandmane, gospođa Ferreira, Ashley Fox, Jean-Pierre Audi i tako dalje. Održali smo velik broj sastanaka sa svima njima i njihovim predstavnicima kako bismo došli do ovog dogovora i sada sam vam na raspolaganju za eventualna pitanja. Elisa. Elisa. Hvala vam. Nemam puno toga za dodati e, ovome što je Pablo rekao, no htjela bih naglasiti još jednom da je ovaj prijedlog komisije doista vrlo važan, zato što jača sustav kazni koje se primjenjuju dakle, u slučajevima krivotvorenja valuta uključujući i euro. Stoga mislim da e, smo ovim prijedlogom postigli doista jedan učinak vraćanja koji je potreban. Mislim da dolazi u pravom trenutku i istovremeno bih htjela zahvaliti e, izvjestitelju na doista odličnom radu. Mislim da je ovo jako dobro mišljenje i da su prijedlozi za tekst jako dobri. Mislim da amandmani koje je predložio da, bi, da će ti amandmani e, popraviti prvotni prijedlog komisije. Dva su aspekta koje bih htjela posebno naglasiti, iako ih je izvjestitelj spomenuo. Mislim da je jako važno da objavimo presude, zato što to daje vidljivost tim kaznenim dijelima i trebalo bi imati jedan odvraćajući učinak. Osim toga, mislim da u tome ima i dodana vrijednost da se i nedovršene novčanice i kovanice da budu e, pokrivene ovim propisima. Mislim da su to važni amandmani. I mislim da je između izvjestitelja i izvjestitelja o Sijene bila jako dobra suradnja i da je doista unaprijeđen prijedlog komisije. Isto tako bih htjela reći da moj klub zastupnika u potpunosti podržava ovaj vrlo razumni prijedlog. I veselimo se daljem radu na kompromisima i amandmanima. Tako da bi još jednom zahvalila Pavlu Zalbi na njegovom trudu i još jednom ponavljam, mislim da je ovaj prijedlog jako dobar i da imamo sve najbolje razloge da se potrudimo doći do e, odgovarajućeg, teksta. A u ime kluba zastupnika ALDE, želi li netko nešto reći? U ime zelenih? Rui Tavareš? Da, ja nisam Rui, ali kao zastupnik ne mogu odoljeti mogućnosti da govorim, tako da moram nešto reći. Ne znam da li da kritiziram izvjestitelja ili da mu čestitam. Mm, na kraju zapravo se slažemo sa svime što je napisao. Dakle, ili ga moram kritizirati zbog nedostatka hrabrosti, dakle, da predloži kontroverzni tekst, ili ga moram podržati u njegovim idejama, ili ako ovo nije kontroverzna tema, onda se svi oko toga slažemo i tu bih onda stao. U redu. Ashley. Olive. Možda to ne bih trebao uh, učiniti, jer mi imamo drugu valutu u mojoj zemlji. No, u odboru koji se bavi organiziranim kriminalom, E, spomenuli smo ovo pitanje o 500 novčanica. Mislim da bi to moralo biti jako važno e, za slučajeve pranja novca i ostalih e, kaznenih djela. Idemo sada na službene izvjestitelje. Ashley, izvolite. Moram reći da sam malo razočaran što nijedan od mojih amandmana nije ušao u ovaj tekst želim reći da je jako važno da zaštitimo ne samo euro od krivotvorenja, već sve valute. No, isto tako moramo imati na umu načelo subsidijarnosti. I, ali mislim da se to načelo krši u ovom mišljenju zato što se uvode minimalne kazne. Kazneni propisi i minimalne kazne, to je najbolje da se ostavi zemljama članicama, tako da ECR, dakle konzervativci, neće poduprijeti to mišljenje. Želi li još netko nešto reći? U ime komisije? Želi li nešto reći predstavnik komisije? Hvala vam. Najprije želim čestitati izvjestitelju na odličnom radu. Mislim da je to jako dobar izvještaj, uključujući amandmane koji su podmešani i komisija u potpunosti podržava amandmane, većinu amandmana i to posebice stav izvjestitelja u sjeni koji se odnose na minimalne kazne. Cijenimo taj prijedlog u komisiji. I drago nam je da mm, minimalni standardi za maksimalnu kaznu dakle ima podršku izvjestitelja te da je proširen i na instrumente za proizvodnju krivotvorenih novčanica i kovanica. I na kraju htio bih naglasiti važnost dakle da se zadrži referenca na Ženevsku konvenciju koja je vrlo važna pogotovo zbog primjenjivosti e, pravila o nediskriminaciji između različitih valuta. I naravno naš prijedlog e, se temelji na Ženovskoj konvenciji. Stoga je komisija vrlo zadovoljna ovim izvještajem i amandmanima koji su podneseni. Ukratko, samo ukratko. Hvala Eliza na radu, hvala Filipu na vašim riječima ne znam je li to podrška ili kritika. Mm, nadam se da nije kritika. No ovdje imamo i njemačke kolege koji bi, koji, kojima će biti drago to čuti. Ovo što, ste, što je Oli spomenuo o 500 novčanica, to jest novčanica od 500 eura ili od 200 euro, to nije spomenuto u izvješću, no naravno slažem se s vama o važnosti dakle, e, primjene ovih pravila gdje god je moguće. Svima ostalima želim zahvaliti na amandmanima. Dogovorili smo kompromis u području definicije kazni, no ne slažemo se oko definiranja maksimalnih i minimalnih granica. Nisam zadovoljan da se nismo uspjeli oko toga dogovoriti. Mm, trudili smo se postići konsenzus, no na kraju nismo uspjeli. E, hvala svima vama još jednom i bilo je doista zadovoljstvo raditi s vama. E, dakle, glasujemo u odboru 24. rujna, to je sada, za nekoliko minuta zatim 3.10. u glavnom odboru i glasovanje u plenarno još treba potvrditi. S time smo završili i sada možemo prijeći na glasovanje. Ako svi imate svoje glasačke popise.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 E, tko nema karticu? Antoine, Sven. <laughs> Možda će se dogoditi da se da izbacite jedan drugoga iz glasovanja. No, nikad se ne zna, no ako tražite savezništvo, onda bismo mogli imati vrlo interesantne glasove. Vidjela sam sve na ranije da je razgovarao sa Wernerom. <laughs> Vidim da je ovdje jako puno dogovora. Jesmo li spremni? Jeste isprobali kartice? Amandman 47. Za, protiv, suzdržani, usvojeno, odbijeno. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 5 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Ne. Aha, kompromis C za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv suzdržani usvaja se. 71 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis E za, protiv suzdržan usvaja se. F za, protiv suzdržan usvaja se. 8 za, Htio bih privući vašu pozornost na amandman 8 i 76 koji su identični, no u trenutku pregovora smo e, htjeli obrisati e, ovlast komisije da izdaje delegirane akte, no onda na temelju pravnog savjeta kojeg smo dobili iz naše pravne službe, morali smo se vratiti za našem godišnjem planu rada zato što su, dakle, godišnji plan rada je po pravnom, eh, u pravnom smislu delegirani akt. Mogli ste ga povući. Dakle, izvjestitelj želi eh, obrisati te amandmane za protiv eh, suzdržani, dakle, odbija se. 77 za, protiv, možemo ponoviti, 77 za, protiv, suzdržani, morat ćemo glasati elektronski. Dakle, nemamo savezništvo između zelenih i pučana. Malo je previše zastupnika iz Nema veze, znači ne moram glasati. E, dakle, odbija se. Dakle, vaš plus je minus, tako da nema koalicije. Tako da pada. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv. Možemo li provjeriti 11? Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno, dakle usvaja se. Amandman 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 14. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 16. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis I. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis J za protiv suzdržan usvaja se. K za protiv suzdržan usvaja se. L za protiv suzdržan usvaja se. M za protiv suzdržan usvaja se. N za protiv suzdržan usvaja se. Amandman 29 za protiv suzdržan usvaja se. 30 za protiv, suzdržan, odbija se. O, za, protiv, suzdržan, usvaja se. P, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 40, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Odbija se, pardon. Za, 41, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Q, za, protiv, Suzdržanim usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis R za, protiv, suzdržan, usvaja se. Možemo li glasati elektronski, dakle, e, za o izmijenjenom tekstu? Glasovanje je zatvoreno. 42 glasa, 44 za, nitko protiv, jedan suzdržani. I sada otvaram glasovanje o e, zakonodavnoj rezoluciji. E, moglo bi biti jednako, no često i nije. Zatvaramo glasanje i dakle glasovi su jednaki. 44 za i 0 protiv. Zatim moramo glasati i o mandatu. Dakle, to je novo pravilo 70. Izvjestitelju želite li vi nešto reći na uvodu? Da. Htio bih zahvaliti svim kolegama i izvjestiteljima u Sjeni na suradnji. Moram reći da je ovo bilo vrlo osjetljivo izvješće i nadam se da ćemo u trijalogu uspjeti obraniti naš stav. predlažem da idemo dalje na trijalog, a ne na plenarnu. Izvjestitelj predlaže da pokrenemo pregovore o dakle, prvom, prvo čitanje za postizanje sporazuma o mandatu. Mandat će biti zapravo izvještaj ovako kako smo ga sada usvojili, a sastav pregovaračkog tima će biti uobičajeni predsjednik, predsjedatelj ili dopredsjedatelj, mm, izvjestitelj te izvjestitelji u sjeni. Možemo li glasovati elektronski? Za glas za znači da e, ste za otvaranje pregovara. 41, to jest 43, tri e, protiv i nema suzdržanih ovo glasanje postaje vrlo komplicirano. Zatim imamo sljedeću točku, točka dakle, koja se odnosi na zaštitu eura i drugih valuta od krivotvorenja, o kojoj smo upravo razgovarali. Amandman broj 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. A, pardon, ne, pada. 6 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržan, odbija se. 8 za, protiv, 8 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. D, 9 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17 je povučen. 18 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 13 je povučen. 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Možemo li sada glasati elektronski, dakle, eh, o tekstu ovako kako je izmijenjen. 41 glas za, 4 protiv i nema suzdržanih. Dakle, toliko o... Time smo završili glasanje. malo smo sada uranili. 45 za Okay, um, Mr. Pitella, who is the rapporteur for... Gospodin Pitella, koji je izvjestitelj za godišnje izvješće Europske središnje banke, je na putu, bio na drugom e, sastanku, tako da imamo pauzu od pet minuta prije nego što dođe. Samo da znate što se događa. No, Mislim da nećemo imati dugu pauzu, tako da ćemo možda završiti ranije. Okay. Uh, uh, uh, Gianni je stigao. Dakle, malo smo prije vremena, nije kasnio, tako da iskoristimo to vrijeme koje imamo. Možemo li samo malo, molim vas, za tišinu. Ovo je eh, tradicionalno izvješće o Europskoj središnjoj banci. Dakle, ovo je izvještaj e, Europske središnje banke za 2012. Ali možda nam možete reći i dakle nešto o aktivnostima u 2013. Nećemo vas spriječiti, no predajem sada riječ izvjestitelju da predstavi svoj izvještaj. Hvala vam predsjedateljice, hvala svim kolegama, hvala vam na strpljenju. Hvala vam što ste me čekali, ali isto tako radim e, u odboru za proračun, tako da nije mi jednostavno dakle, stići svugdje. Najprije želim zahvaliti svim kolegama i e, klubovima zastupnika na 247 predstavljenih e, amandmana iz prvotne analize. Čini mi se dakle da je šest ključnih pitanja. U amandmanu Pučana i Aldea priznaje se pozitivna uloga Europske središnje banke, e, posebice kroz program OMT u gospodarskoj stabilizaciji eurozone. Isto tako u parlamentu se javlja e, veće, dakle traži se više odgovornosti od strane ESB-a, e kao što i sami znate, te da nova, u novoj financijskoj arhitekturi Europska središnja banka ima nove zadatke, nove ovlasti i to sve traži više transparentnosti. Tako da pozdravljam amandman kolegice Go zato što je jako važno da se objavljuje zapisnice sa sastanaka upravnih odbora Europske središnje banke. Mislim da se moramo upravo na to koncentrirati. Iz amandmana se isto tako vidi da Europska središnja banka mora više učiniti za realno gospodarstvo i to posebice za mala i srednja poduzeća. Dakle, neki u amandmanima predlažu dakle, da se e, predloži jedan sličan program i kolege iz zelenih su predstavili amandman kojima žele više intervencije SEB-a u području asset-based securities. E, no položaj su vrlo udaljeni, pogotovo tu mislim dakle, o programu OMT dakle, i odmicanje od politika stroge štednje. Taj stav podržavaju SND i GUE, no ne podržavaju Pučani, e, ALDE i ECR. Isto tako postoji neslaganje o potrebi reforme statuta Europske središnje banke kako e, dakle više ne bi glavna ovlast bila održavanje stabilnosti cijena. Nadam se da ćemo uspjeti pronaći ravnotežu u tom u tim područjima u ovoj trenuci, ovo su vrlo važni trenuci dakle u financijskom svijetu i vrlo je važno potvrditi vrlo važnu ulogu koju e, zajednička valuta može imati. Amandman gospođe Gal predstavlja jako dobar temelj za raspravu i bit će to, imamo vremena za razgovarati o ovoj temi na sastanku koji će se održati sljedećeg četvrtka. Okay, thank you very much. Um, Hvala. Idemo na izvjestitelje u Sjeni. Ildiko Galčpeš. Hvala. Hvala. Gospođo predsjednice, hvala izvjestitelju na opavljenom poslu i izlaganju. Možemo ovo podijeliti na nekoliko različitih kategorija. Kao što smo to činili prethodnih godina, naš cilj je odnosno trebao bi biti da damo dodanu vrijednost i izvješću. Ne mislim samo na amandmane, nego čak i šire. Pred nama je dakle godišnje izvješće ESB-a i mi inzistiramo na tome da se funkcije onako kako su određene ugovorom o osnivanju, da se doista tako i izvršavaju. U državama članicama prioritet je otvaranje radnih mjesta, e, veće mogućnosti kreditiranja, ali to nije glavna zadaća ESB-a. Neko bi to možda priželjkivao, ali nije na nama da na tome inzistiramo. Na nama je pak da inzistiramo na činjenici da ESB u različitim područjima odigra ulogu koja joj je namijenjena i to važnu ulogu. A svi znamo da bez intervencije ESB-a da bi situacija bila daleko drugačija i mislim u tom smislu da je e SB odigrala svoju ulogu i ispunila svoju zadaću. Mislim da je dovoljno na tome zadržati se, ne ići dalje. U lipnju je došlo do pada kamatne stope, no ja se slažem s kolegama koji tvrde da e, tako niska kamatna stopa tijekom jednog dugog razdoblja i dugoročno gledano može imati negativne posljedice. U pogledu načela uvjetovanosti, ja se zalažem za to da banka pogura, naravno i potakne, a čini mi se da u tom svjetlu treba predvidjeti nove mjere kako bi tranzicijska politika bila uspješna i kako bi u konačnici došlo i do povećanja kamatnih stopa. U ekonomskom i poslovnom sektoru u Europi većina problema nisu posljedica nedostupnosti kredita, to je samo jedan dio problema. Kada je riječ o obveznicama, svakako, to je pitanje kojem treba pokloniti dužnu pozornost, no u velikoj mjeri Riječ je o nadležnostima država članica, ne može Europska središnja banka povećati proračune zemalja članica, no bilo kako bilo ja pozdravljam prijedlog ova mjera nju svakako ne treba uvoditi bez određenih ograničenja. U buduće mjere Europske središnje banke moraju biti popraćene vrlo striktnim uvjetima. Mi smo u tom smislu i predložili neke amandmane. Smatramo naime da treba donekle pojednostavniti tekst na neki način ga ublažiti, a Europska središnja banka mora vidjeti kako će se postupno smanjivati, odnosno ukidati ove mjere. Ja ne mogu pozdraviti one amandmane koji ma se ide na proširenje nadležnosti Europske središnje banke u pogledu inflacije. Ja ne znam zašto. Meni se čini da to nije rješenje koje e, treba uopće razmatrati. Nadalje, valja naglasiti da Europska središnja banka mora biti institucija kojom će se upravljati na demokratski način. Neovisnost SBA mora biti zajamčena samim mandatom koji je SB dobila. Iz toga proizlazi odnosno ja podupirem amandmane koji idu u, prijedlog, u prilog dijalogu sa ESB-om, kao što je većina kolega rekla i kao što smo čuli na plenarnom zasjedanju, nove funkcije, nadzorne funkcije u bankovnoj uniji da je to nešto što se treba riješiti na odvojeni način. I na kraju još jedna opaska. Kada smo se sastali e, svi izvjestitelji u Sijeni, imali smo prilike malo više e, razgovarati o različitom načinu funkcioniranja institucija i kako e, ih se treba tretirati različito. Više amandmana u tom smislu je predloženo od eura kao svjetske valute do povećanog broja žena u upravnim odborima. Ja svakako mislim da ovo nije mjesto da se takvi amandmani razmatraju. Hvala lijepa. A sada za klub liberala ALDE kolega Torvalds. Hvala predsjednice, hvala izvjestitelju. Ja neću sada osvrnuti se na sve pojedinačne amandmane, o nekima već bilo riječi, neki su ponešto nerelevantni. Zadržat ću se svega na dva, tri amandmana. Kao prvo mislim da ovo nije mjesto gdje moramo tražiti reviziju osnivačkog ugovora. Mislim da je to izvan okvira ovog dosjeja. E, kolegica Silvi, ona je imala jedan amandman koji se tiče na više neke intelektualne debate. E, ja nemam ništa protiv toga, ali nećemo podupirati zahtjev da se u ovom trenutku traži da se osnivački ugovor mijenja. Kažem, možemo imati jednu akademsku raspravu o tome, ali e, ne konkretan prijedlog. Dalje, e, tečajna politika. Mi o tome često raspravljamo, iako je riječ o e, pitanju koje je u nadležnosti zemalja, odnosno pojedinih sektora. Nemojmo zaboraviti što se dogodilo 70. E, godina kada su neki ekonomski problemi pokušavani, kad ih se pokušalo riješiti devaluacijom. a meni se čini da je to kao kada se pomokrite u krevet, pa vam je u početku jako toplo i ugodno, ali poslije bude hladno. Svakako to ne bi bio naš pristup rješavanju problema. Pa smo mi zato da se amandmani od 14 do 16 brišu. Treće, transparentnost i demokratska kontrola, odnosno odgovornost. Svi naglašavamo potrebu za demokratskom odgovornošću, no ne treba od toga stvarati smokvin list kako bi se ESB učinio manje neovisnim tijelom. Naprotiv, Europska središnja banka mora ostati i itekako neovisna. Ali eh, od gospodina Draga smo jučer čuli da zapravo nitko ne zna ko donosi konačne odluke, stoga čini mi se da nešto više transparentnosti ne bi bilo na odmet. Eh, mislim da će o tome biti više riječi, odnosno da se o tome bavi onaj dio izvješća gdje je riječ o trojki. Nadam se da ćemo o tome još imati prilike raspravljati s izvjestiteljem i riješiti neke od problema koji su ostali. Toliko. Hvala. Tko će se javiti u ime zelenih? Sven. Naša izvjestiteljica u sjeni Eva Žolin je mogla danas doći, pa ću govoriti umjesto nje. Prvo hvala na odličnom nacrtu izvješća koje će nam biti dobar teljem za izradu konačnog izvješća. E, međutim, ne spominje se u nacrtu izvješća angažman, odnosno sudjelovanje ESB-a u trojki. Mi tražimo da se e, procijeni rad ovog foruma i uloga ESB-a. Treba definirati prostor nadležnosti i povećati demokratsku odgovornost kod e, prihvaćanja i izrade programa pomoći mi naglašavamo u relevantnim amandmanima da se e, ne smije biti preoptimističan u pogledu izrade ovih programa. U amandmanu 161 e, to mi podržavamo. Drugo, e, želi se postići veća transparentnost u odnosu na rad ESB-a u državama članicama u pogledu financijske krize. Za nas je važno, a to smo u amandmanu 212 naglasili, koncept nesolventnosti i likvidnosti e, banaka u eurozoni, mislim da ovo nije dovoljno jasno, budući da pojam se odnosi i na situaciju koja se događa u bankama nakon što je pravno utvrđena nesolventnost ili na situaciju kada nadležno nadzorno tijelo, kada je odlučilo da institucija ne uspunjava minimalne zahtjeve koji su se navode u direktivi o kapitalnim e, zahtjevima. E, stoga mislimo da ova nejasnost e, da je treba riješiti kako bi se zajamčila pravna sigurnost i financijska stabilnost. Treće, 146 mi tražimo ovim amandmanom da banka otkrije parlamentu tajne sporazume o financijskim aktivama uključujući i iznose po različitim stavkama, uključujući i državne obveznice. E, ja se slažem s vama da E, središnja banka mora biti neovisna, ali to ne znači da ona ne mora biti transparentna. Što se tiče e, likvidnosti po hitnoj potrebi i ovdje transparentnost treba biti veća, trebamo znati kojim institucijama ESB e surađivala u pogledu ovoga. Moramo znati također po kakvim kamatnim stopama je ovo odobreno. 2012. godine konsolidirana su financijska izvješća, a troškovi u vezi s tim dostigli su 206 milijardi eura, odnosno to su iznosi kojima se baratalo. Također treba nam e, sva pravna dokumentacija u vezi sa OMT-ovima. E, mi moramo podržati nove demokratske mehanizme kojima će se povećati odgovornost donošenja odlika kod ovih programa. Jedan dio naših e, amandmana odnosi se na kreditiranje MSP-a i ulogu monetarne politike u tom smislu. Mi smo posebno osjetljivi prvo na e, to da se one institucije koje imaju koristi od likvidnosti e, središnje banke primora da to vrate. Nadalje, da se nekonvencionalne metode financiranja, da one urode plodom kad je riječ o malim i srednjim poduzećima. Mi moramo uzeti u obzir da e, je podrška koja je pružena, pomoć koja je pružena e, eurosustava bankovnom sektoru na do sada neviđenoj granici. E, amandmani 59, 63, 68, 125, 127 i 128 kolega Tremose kao i amandman 70 i amandman 77 u tim amandmanima se naime navodi potreba da se primjeni načelo uvjetovanosti svim onim institucijama koje imaju koristi od SMB-a, odnosno da se njih primora da povećaju količinu kreditiranja malih i srednjih poduzeća. Mi se nadamo da će ESB uskoro e, izdati analizu izvješća o procjeni aktive. To je vrlo važno kako bi se osnažila vrijednost izvješća o bankovnoj uniji. Ovo se e, odnosi i na supranacionalni zaštitni mehanizam, na jedinstveni mehanizam za sanaciju e, banaka i schemu e, garantiranih depozita i najzad. Također treba obratiti pažnju na nužnu diobu odnosno na stvaranje vatrenog zida oko onih banaka koje su od vitalne važnosti za kreditiranje ekonomije. To je sve, e, ja ću samo naglasiti, e, svi amandmani koji idu jako daleko, amandman 24 koji je podnio kolega Lange, on se općenito tuži da je kamatna stopa preniska. To je komentar koji mi drugačije, koji mi ne prihvaćamo i dovodimo u pitanje. Kolega Epping pokušava iskoristiti izvješće da kaže da su point blank programi nelegalni. Mi smatramo da je ovo neprikladno, odnosno da se ne smije ova prilika koristiti za ovakve komentare. Eto, nadamo se da će biti ipak postignuto dosta kompromisa. Hvala lijepa. Ako se neko želi javiti, e, molim dajte mi znak prije no što dam ponovno riječ e, izvjestitelju. Pozovite ljude koji su nam potrebni za točku dnevnog reda 15 i 16 jer e, ne treba nam pauza. Danuta Hubner, Leonardo Damici, ja, kolega Lamberts, E, kako bi mogli osvrnuti se na izvješće Swinburne, e, isto tako izvjestitelji u sjeni za točku e, dnevnog reda broj 16. Dakle, svi oni bi trebali doći da ne moramo odugovlačiti, da ne moramo ići na pauzu. Eto, ja se dakle vraćam, odnosno ponovno dajem riječ Džaniju. Izvoli. Dovoljno mi je 10 sekundi da zahvalim svim kolegama Znam mm, za vaše stavove, zato što znam e, za amandmane. Jako se slažemo oko pitanja transparentnosti, ali i drugih aspekata i vidimo se u četvrtak ujutro i nadam se da ćemo imati izvješće koje će biti primjereno i koje će odgovarati e, većinskom stavu u ovom odboru. Okay, thank you very... much. Dobro, hvala vam lijepo. Dakle, vremenski okvir je takav da glasamo 4. ili 5. 10. 11. u 12. mjesecu idemo na plenarnom. Sada moramo kratku pauzu napraviti, iako zapravo ne želim baš čekati do 16.35 tamo nijem vremena za otići do ureda i vratiti se nazad. Pokušajmo samo kratku pauzu napraviti i ponovno se svi okupiti do 16.15, e, to je 20 minuta ranije, pa ćemo 20 minuta ranije i završiti što je svima u interesu. Jean-Paul, e, ne slažete se? Ne, nemam problem, ali e, ako ćemo ovoliko čekati, to znači da će neki sigurno e, pobjeći. Meni je e, žao ako se dovedemo u situaciju da završimo sa samo dva člana u sali. Je li korisno sada praviti tako dugu pauzu? Ne znam, meni se to ne čini osobito razumnim jer će se ljudi razbježati. Dakle, samo sam planirala 15, a ne 45 minuta pauzirati i već sam zamolila da se pozove one koji su na redu zaduženi za sljedeće točke dnevnog reda 15 i 16 da nam se pridruže što je prije moguće. Tako da se nadam da ćemo nastaviti. Neki od nas jesu prisutni, znam, ali nisu svi. Slažem se, ja se mogu odmah složiti, odnosno s no mislim da će biti kolega koji će željeti nešto reći o rješavanju i oporavku nebankarskih ustanova. Dakle, indikativni raspored je bio 16.35, tako da ja pokušavam predložiti da to pretvorim u 16.15, 16.20 i nadati se da će ljudi doći. I molim vas da upozorite i one koji će se baviti računima za platni promet. 16. točkom. Inače ćemo samo provesti vrijeme prevetravajući prostoriju palčevima. Nadam se da asistenti drugi već vrijedno šalju SMS-e i mole zastupnike da nam se pridruže. So, so, let's, let's, let's take minutes, Jean Paul. Onda Jean Paul, eh, deset minuta možemo pauzu imati. Ako želite nešto drugo raspraviti, ja sam više nego sretna. Mišljenje nezavisnog odvjetnika o nepokrivenoj prodavi dionica ili bilo što.

Okay, right, let's, let's Dobro, nastavimo sastanak. Prikupili smo sve glavne aktere. Što se tiče Kejnog izvješća, Leonardo u ime SID-a neće moći doći, već će nam poslati preko nekoga svoj komentar. Možda ću ga ja morati pročitati, to će biti zanimljivo, osobito na talijanskom. No, dati ću riječ K. Dakle, razmatranje nacrta izvješća. Zahvaljujem predsjednice. Načelno govoreći postoji e, vrlo veliko preklapanje između amandmana e, podnesenih od strane klubova zastupnika i čak gdje nema preklapanja, već su samostalni amandmani, e, kao izvjestiteljica podržavam većinu, veliku većinu amandmana jer poboljšavaju izvorni tekst. Dakle, uzavši u obzir razinu konsenzusa e, u amandmanima koji su podneseni, prošli tjedan sam uspjela poslati prvi nacrt kompromisa koji se temelji tim amandmanima. Na raspolaganju su bili izvjestiteljima u sjeni i naravno ako netko drugi još želi dobiti u vidu to, slobodno neka zatraži. Bilo je nekoliko područja gdje mi je bilo malo nejasno kamo smjeraju kolege sa amandmanima, a nažalost e, autor nekih od njih je gospodin Demenići, tako da se nadam da pisano obraćanje koje nam je poslao će razjasniti neke stvari, jer sam donekle zbunjena u kojem smjeru je ciljao. Moji vlastiti amandmani su bili nije ih bilo mnogo, dodavala se pretežno nove informacije koje su bile, koje još nisu objavljene od početka rada na izvješću i moram priznati da sam malo raščišćavala neke dvosmislenosti do kojih je došlo u izvješću kad smo na njemu radili. Drugi ljudi su također pročitali tekst i rekli mi da su neke stvari mogli dvosmisleno shvatili, tako da smo malo jednu jezičnu redakciju napravili. Ima nekoliko manjih područja koji se doista bave uređivanjem, uređivanjem teksta jer pretežno imaju konsenzus. Prvo se bavi osiguravajućim sektorom, mm, kao što smo raspravljali na samom početku, e, vrlo je ograničeno ograničen je obuhvat u tome, no međunarodno udruženje nadzornika osiguravajućih kuća je javila svoje izvješće koje se sada spominje u izvješću i mislim da je važno da uzmemo u obzir da je to zapravo jedan početni rad i da se mora mnogo više u ovom sektoru napraviti prije nego što se donese zakonodavstvo na europskoj razini. No isto tako važno je priznati da je ovo izvješće napravljeno E, s jedne, jednoj osnovi gdje se u obzir uzima globalni sistemski rizik, tako da su neke od rizika identificirani u izvješću, osiguravajuće kuće diljem Europe, ali ne nužno sve, bile su sistemski rizične za Europsku uniju. I mislim da je vrlo važno da što god radili po pitanju osiguranja, da Insolventnost 2 i Omnibus 2 napreduju prije nego što mi nastavimo s radom. Ne bi voljela da u ovom izvješću predviđamo kakav će biti ishod ovih dva dosije. Sljedeće područje je dobilo malo amandmana i čini se da imamo širok konsenzus. ja sam pokušavala snažnije povezati naš fail e, sa radom središnje depozitarne agencije i gdje se radi o dodjeljivanju licenci bankama. Voljela bi da komisija nam kaže neke detalje kako će se to primjenjivati. Što se tiče opravka i rješavanja, najvažnije je nastaviti s kontinuitetom i trebalo proširiti zapravo da se vidi koji će biti od tih institucija ključne u nekim kriznim scenarijama. Dakle, radi se samo o poravnavanju računa, ali rado bi e, proširilo definiciju onih ključnih, onih osnovnih usluga, a e, ne bih koristila rađe e, kritičke funkcije odbora za plavni sustav i namjeru koji su prilično nejasni. Dakle, što se tiče definicije, mislim da bi naš pristup bio malo sigurniji. Još jedno područje koje ima malo manje slaganja, odnosno stališta se ne slaže toliko je e, rješenje i oporavak e, središnjih e, drugih protustranaka ali drugih ugovornih strana. Dakle, zaprimili smo mnogo komentara na taj dio izvješća i mislim da smo dobili mnogo amandmana izvjestitelja u sjeni. A s obzirom da želimo međunarodnu konvergenciju i s obzirom na preko narav e, središnjih drugih ugovornih strana, vrlo je važno da imamo na umu tu globalnu konvergenciju. Mislim da smo svi uspjeli to učiniti u našim amandmanima i mislim da sam u svom amandmanu razjasnila neke detalje koje se činu, e, koje se tiču oporavku i rješavanja središnjih drugih ugovornih strana. Važno je da svi proizvodi koje e, te središnje protostranke e, koriste da budu uključene u plan rješavanja, ali osobitu pažnju bih klonila onim proizvodima koji tradicionalno nisu prolazili kroz središnju protostranku. Dakle, neizravni clearing i jedna od stvari koju treba razmotriti pomnije gdje treba sve faktore uzeti u obzir. Svi proizvodi koja središnja protustranka koji prođu clearing trebali bi biti odobreni. Jedno od pitanja koje je spomenuto izvješću oko kojeg se dosta raspravljalo, bilo je zapravo ograničavanje namjene fonda za bankrot. I tu sam se poslao na Emir uredbu i na nedostatak e, kolaterala koje su mnogi spominjali. Dakle, mnoge središnje protostranke nam govore da kada pokušavaju e, odrediti namjenu nekih određenih kategorija imovine, da se susreću sa problemom nedostataka kolaterala ili zajmova. No, brine me da ako središnja drugogovorna strana ponudi ponudi mogućnost da se, ponudi, da se, da se dođe do međusobnog kolateriziranja, da će zapravo doći do dva potencijalno e, sukobljujuća stava. I u krajnjoj liniji mogli bi doći da e, fond za bankrot ne bude dostatan u nekom hitnom scenariju. Dakle, to je nešto čemu moramo razmotriti, vidjeti da li je tako nešto konfliktno, da li bi u budućnosti trebalo dopustiti da se tako provodi e, dio oporavka u planovima za oporavak i rješavanje. Dakle, postoji neko, neka točka e, gdje možemo razlikovati kada se radi o oporavku i rješavanje je još jedno pitanje i nadam se da će se to pokazati u raspravi. E, dakle, u kojem trenutku se radi o oporavku kada započinjemo sa rješavanjem. Moja namjena amandmana koja sam ja ponijela je da tijelu za E, rješavanje damo mogućnost da e, prema definicijama u emir uredbi djeluje, što ne znači da moraju u nekom trenutku uskočiti, ali mislim da središnje druge ugovorne strane u svom planiranju moraju djelovati na temelju toga da bi mogli na raspolaganju imati neke daljnje alate za rješavanje, primjerice dodatno e, punjenje fonda za bankrot kojem je na raspolaganju, ali tijel za rješavanje bi trebalo imati ovlast da intervenira što je ranije moguće ukoliko smatraju da je to važno. Bez obzira da li je to da se zaštiti imovina klijenata ili da se zaštiti šire tržište. I možemo reći da niti, jedan, niti jedna središnja druga ugovorna strana zapravo nije iskoristila fond za bankrot tijekom 2008. na najgorog doba krize, tako da da se dođe do te točke u rješavanju, to bi značilo da, zapravo, da je situacija vrlo, vrlo ozbiljna. Dakle, ne radi se o normalnom poslovanju, već o situaciji zapravo do koje još nikad nismo došli. I to ne treba uzeti olako. Zbog toga bih e, tijelu za rješavanje željela dati što je veću fleksibilnost za korištenje njihovih e, ovlasti, što je moguće. I moja osnovna briga je e, kontinuitet operacija. Dakle, ukoliko to znači da se rani intervenira kako bi se pobrinulo da se operativnost, funkcionalnost nastavi, da bi trebali dobiti fleksibilnost da to i mogu. No, uz tu fleksibilnost e, tijelu nadležnom za rješavanje moramo pronaći koja je ta točka zapravo gdje se određuje o kakvom se slučaju radi. Za mene je to imovina klijenata. Ako je ona ugrožena, tada se moramo pobrinuti da postoji jednak tretman svih različitih klijenata i različitih fondova koji nas nalaze unutar središnje druge ugovorne stranke. One imaju izravan odnos sa klijentima, ali sa kliničkim agencijama, ali ne sa klijentima kliničkih agencija. Dakle, kada postoji izrava, izravan ugovor između te dvije strane, sami klijenti zapravo to nisu uključeni. Tako da krizni scenarij može doći do kriznog scenarija gdje konačni gubici mogu pasti na skupinu ljudi koji zapravo nemaju nikakav utjecaj u vođenju središnje druge ugovorne strane. Dakle, imamo niz e, alata koji uključuju korištenje imovine klijenata koje bi mogli biti nužni, ali ja mislim da bi to moglo biti nužno samo u situaciji kada tijelo za nadzor rješavanja pokušava proširiti cjelokupnu štetu na što je veću moguću bazu. No to se ne može doživjeti kao jedna e, obrana e, koju mogu koristiti klirinške agencije. Dakle, točka u kojoj klijenti agencija više ne mogu stajati iza kliničkih agencija i kad se mora upotrebiti imovina tih klijenata, tada bi tijelo za nadzor za nadzor banaka moralo dobiti funkciju, jednu arbitražnu funkciju. O tome možemo raspraviti na dolazećim tjednima, no prema amandmanima koje sam do sada vidjela, i osim ako današnje vaše intervencije mene okrenu u nekom drugom smjeru, zaključila bih da možemo naći jedan široki konsenzus i poslati snažnu poruku e, komisiji da imovina klijenata se razlikuje od one e, kliničkih e, agencija. I moramo se pobrinuti da vlade i središnje druge ugovorne strane poštuju činjenicu da one nisu nadležne za imovinu klijenata i nju je potrebno prvenstveno zaštititi. Hvala, rado ću saslušati vaše komentare i vaše razmišljanja. Zahvaljujem, Kej. Preći ćemo na izvjestitelje u Sijeni za EPP, to je Donuta Hibner. Hvala, Sharon. Ispričala bih se, na morat ću eh, vas napustiti u nekom trenutku jer eh, sam predsjedavateljica jednog drugog sastanka. Prije svega zahvaljujem Kej E, na tome što je uspjela formulirati kompromise i s nama podijeliti e, i s nama raditi zajednički prošli tjedan i slažem se s njom da činjenica da je to mogla učiniti pokazuje da postoji e, prilično slaganja između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni i nadam se da ćemo moći podržati i održati te kompromise te pronaći kompromise za druge elemente izvješća ukazala bih na neka pitanja koja za koja smo došli do kompromisa, da li ću svoje tumačenje tih kompromisa, nadam se da ću biti u pravu. Dakle, prema kompromisa čini mi se da plan oporavka i rješavanja bi trebao razlikovati između središnjih drugih ugovornih stranka, osiguravajućih sustava, platnih sustava, kada se radi o rješavanju, jedan od ključnih ciljeva trebao bi biti kontinuitet pružanja usluga. Postoje neki elementi infrastrukture financijskog tržišta za koje zapravo ne postoje alternativni pružitelji usluga, tako da bi njihovo zatvaranje e, imao ozbiljan učinak na poremećaj rada cijelog sustava. I razumijem da plan za skupno rješavanje bi trebalo dogovoriti između različitih tijela nadležnih za rezoluciju. Ukoliko ta grupa, ta skupina ima neke entitete pod različitim nadležnostima, ja razumijem stvari tako da iz kompromisa proizlazi da postoji potreba da središnje druge ugovorne strane dobiju licencu i da se podvrgnu režimima E, drugih strana, a ne onih koji proizlaze iz direktive za oporavak i rješavanje banaka. Dakle, kako ja shvaćam stvari, početno se izvješće usredotočilo na očuvanje e, primarne funkcije poravnavanja za središnje depozitarne agencije, a sada se pokazuje potreba za održavanjem drugih ključnih usluga središnjih depozitarnih agencija a to dakle mogu biti različite usluge, različite funkcije. E, također, koliko ja vidim, kompromisi sadrže sveobuhvatnije formulacije e, što se tiče osiguravajućeg sektora. I naglašava se potreba, što ste danas i rekli, potreba da se u obzir uzme e, razvoj stanja sa insolventnosti 2, ali i potreba da se ide i dalje od direktive iz 89. o poravnanjima i da se pobrinimo da režimi za oporavak rješavanja postoje i za platne sustave. Imajući to na umu, u potpunosti se slažem da postoje neka važna pitanja koja su eh, još otvorena jer još nemamo kompromis o njima i nadam se da ćemo moći od sljedećeg tjedna početi to rješavati A osobito što se tiče e, vrijednosti e, imovine klijenata, a i e, određivanje namjene kategorija imovina te ova točka gdje se dolazi do prelaska iz oporavka u rješavanje. I konačna točka koje mi trenutno e, se čini da ćemo teško naći kompromis u njoj, tiče se pitanja da li dobrovoljno sudjelovanje e, kliničkih agencija kada se raspodjeljuje gubitak prije nego što se ukloni upravni odbor, da li bi u nekim izvrednim okolnostima mogli uključivati novac klijenata. Jer načelno mislim da je, načelno mislim da je lijepo vidjeti da se krećemo u zajedničkom smjeru i da se nosimo sa izazovima u ovom dijelu financijskog tržišta, te da ih te da imamo zajednički stav u tome. Pa zahvaljujem i Kej na njenom radu. Hvala, sada ću morati ići. Hvala vam, shvaćam da je ovo malo teško kada predsjedate još jednim e, odborom. Ovdje nemamo nikoga tko bi mogao pročitati bilješke od Leonarda. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni za ALDE, tako da ću nastaviti sa svojim dijelom. Zahvaljujem Kej na izvještaju. Nisam podnijela mnogo amandmana, zato što zapravo mislim da um, si pokrila sve one važne aspekte u prezentaciji. Dakle, dakle, dakle, mislim da ako bismo htjeli pokriti sve nefinancijske e, institucije da bi to išlo ipak jedan korak previše naprijed zato što bi to trebalo e, ipak raditi postepeno mislim da zadržimo ključne funkcije u teškim gospodarskim trenucima i mislim da je zapravo to svima glavna, e, glavni cilj važno je da slijedimo međunarodne smjernice e, poput tijela FSB-a, e, e, Josko, Josko. To neće biti onoliko detaljno, te smjernice nisu detaljne koliko bismo mi htjeli, ali mislim da ipak moramo biti dosljedni, zato što nedosljednosti bi... E, ne bih voljela da ih pronađemo u našim dokumentima. U svom amandmanu 80 koji spominje definiciju FSB-a ključnih funkcija, dakle i proširiva opseg dakle, usluga koje bi se trebale ponuditi u slučaju e, neuspjeha. Mislim da je to puno bolje nego da se definiraju specifični detalji kako to postići. Središnja depozitarna društva, to je vjerojatno glavna, glavno pitanje koje nam je na, na umu, uključujući smanjenje e, rizika od strane bilateralnih ugovornih strana. No, uglavnom ih ne štite e, klinički članovi i to morate imati na umu. Istovremeno moramo dodatno pojasniti e, principe ugovornih režima i kako razlikovati između gubitaka koji nastaju iz drugih razloga. Gubiti se ne bi trebali prenositi zbog greške ili e, neodgovornosti e, središnje druge ugovorne strane. Što se tiče sanacije i e, rješavanja, to će biti teško, slažem se s vama. Dakle, tek nakon e, neuspjeha možemo ići na rješavanje i to mora biti sve navedeno u planu oporavka, na koji način dakle, rješavati te probleme što se tiče e, oporavka i sanacije banaka, mislim da bi trebale biti predviđene, zapravo mislim da tu ima intervencija koje ne slijede baš plan oporavka, a on naravno ne može biti jednaki kao u trenutku kad ste ga pripremali. I kao što je Kay rekla, fleksibilnost je važna da e, to, takve stvari dopustimo dok god se one objašnjavaju. A ne dakle da imamo dakle, jedan mm, plan oporavka, odlično imamo ga, ali sad ćemo raditi nešto posve drugačije. Na trijalogu o e, sanaciji i oporavku banaka od strane vijeća je dolazilo su dolazili glasovi dakle da su zapravo smanjili važnost tog E, plana. Mora postojati karta koju će ulagači pratiti e, i prema kojoj će moći očekivati i znati što će se dogoditi. I ako dođemo do točke e, rezolucije, mislim mm, dakle da je najvažnije da prihvatimo sva ova stajališta. To znači da moramo razmisliti o pitanju interoperabilnosti. i ne želimo dakle da na kraju a, klijenti i središnje druge ugovorne strane budu puštene u nepovoljnom položaju. Zato što mislim da bismo na taj način iznevjerili javnost. Zato se moramo ponovno, moramo ponovno razgovarati o pitanju interoperabilnosti i o važnosti koju ona ima u slučaju neuspjeha. Što se tiče osiguranja i osiguravajućih društava, moramo nešto učiniti po pitanju sanacije i oporavka tih društava. Mislim da ne treba jedan veliki uh, okvir rezolucije koji će pokriti sve još je zapravo teže provesti sanaciju oporavak osiguravajućih društava e, nego banaka zbog e, njihovih dugoročnih e, obveza. Tako da to ne možemo učiniti kasnije, već je to doista jedan važan projekt. Pokušali smo već napraviti neki temeljni rad kada smo radili na Solvency 2 direktivi, no to se raspalo. I bez obzira na ono što e, dakle učinimo sa rezolucijom i sanacijom banaka, još uvijek imamo problema sa e, prekograničnim prijenosom imovine, tako da ovo tu je doista riječ o velikom poslu i kao što ste predložili e, u svezi sa središnjim depozitarnim agencijama, dakle možemo doći do dijela kad ćete reći da u redu kad dođemo do jednog problema, kad smo imali rješenja ranije koja su bila primjenjiva, sad možemo iskoristiti određene članke ili dakle, slijediti ta rješenja. Što se tiče upravljanja imovinom, to je drugačije zato što je ta imovina zadrženo mm, zadržena. I sad mogućnost da se ta imovina prenese negdje drugdje, dakle one jesu segregirane na neki način. i mislim da je to važna razlika. I ne bismo trebali gledati što se događa s upraviteljem imovinom. Jer mislim da bi bilo jako teško postići to preuzimanje, čak iako na kraju dana vjerojatno ništa ne bi bilo izgubljeno. to su bile moja, to su moja razmišljanja, to su smjerovi u kojima idu moji amandmani i nadam se da ću stići na neke onda sastanaka izvjestitelja iz Sjene. Ako nećemo si razmjenjivati mišljenja pismenom Sada u ime zelenih, Filip. Hvala Sharon. Možda sam na istim trijalozima kao i, kao i vi. Ok, Nije rečeno da ću za svaki dokument raditi s Viki, a sada izgleda uh, da ću raditi zajedno s tobom na svakom dokumentu. Ni, nije bilo loše, postoje članovi kluba ECR s kojima mogu jako dobro raditi. Zabrinut sam da dokle god dakle, radimo na cijelom zakonodavnom okviru za banke, da zapravo dajemo prednost institucijama koje nisu banke, a koje se natječu s bankama. I stoga mislimo, mislim da komisija ne bi trebala predugo čekati s prijedlogom. Ne bih htio da, na primjer, cijena direktive o sanaciji i oporavku banaka, da tu cijenu na kraju iskoriste e, nebankarske institucije. Tako da moramo e, malo biti učinkoviti po tom pitanju. Znate da ne volim e, taj pojam, dakle, ravnopravnog, dakle, jednakih pravila za sve. Zatim, malo mi je čudno miješati sve institucije koje nisu banke u jedan koš mislim da ne možemo imati rješenje, dakle, jedno koje odgovara za sve. Zadovoljni smo kako je Kay dakle, radila na sanaciji oporavka središnjih drugih ugovornih strana i središnjih depozitarnih agencija. I dakle, na taj način stvorim, stvaramo sistemski rizik i nije zbog toga što ni jedna od tih agencija do sada nije propala, to ne znači da se neće dogoditi. Znam da su neki spominjali i e, instrument CDS koji bi pružao e, jako puno novaca. Direktiva o kapitalnim zahtjevima koje bi dakle koja bi na kraju, kojom bi se na kraju osiguralo isplaćivanje sredstava koje bi pokrile sve te troškove. Osim rezolucije, a tu doista nismo puno učinili za središnje drugo ugovorne strane i središnje depozitarne agencije. Imali smo istu raspravu e, o direktivi za sanaciju i oporavak banaka, no moramo uzeti u obzir dakle e, nešto što možemo prognozirati. E, ne želim mm, da nijedna rezolucija bude zapravo nešto čime će upravljati kompjuter, zato što je jednostavno nemoguće predvidjeti sve što će se dogoditi unaprijed. A opet s druge strane ne želim pustiti punu diskreciju upravljačkom tijelu koje svojim djelovanjem ili nedjelovanjem može na kraju e, stvoriti štetu e, za cijelo društvo i to uključujući financijsku štetu. Zato moramo pronaći pravi način. Dakle, e, moramo pronaći način kako skladiti ta dva zahtjeva. Dakle, i potrebna diskrecija koja omogućuje jeftiniju rezoluciju banaka. No, jako je važno da osiguramo da bilo kakvo odstupanje od uobičajenih pravila bude opravdano time što će se smanjiti ukupni troškovi e, sanacije i oporavka. Dakle, da troškovi za društvo budu manji. Ne e, govorimo ovdje o troškovima za tržišne sudionike, tu govorimo o vladi, o vladama koje moraju štititi interes cijelog društva. a naravno ne želimo da sudionici tržišta prenesu svoje troškove na većinu javnosti. Znamo da e, Solvency 2 je značajno, paket Solvency 2 je značajno ojačao sustav i bilo je interesantno slušati gospodina Dragija jučer o dakle, promjenjivosti i ravnoteži te o simetriji ono što mi vjerujemo je da mm, drugačije dakle upravljati sanacijom i oporavkom osiguravajućeg društva, na primjer životnog osiguranja i institucije koja međunarodno posluje i osigurava financijske proizvode. Zato što s jedne strane, kao prvo imate vremena, možete predvidjeti da ćete udariti u uh, santu leda, a u drugom slučaju dakle je to stvar sati, minuta i jednostavno ne možete predvidjeti što će se dogoditi. Tako da moramo vidjeti možemo li te režime nekako diferencirati. Primijetili smo da ste uključili naše amandmane 7, 8, 21 i 27 i to mi je drago vidjeti. Čini mi se da niste uzeli u obzir dakle da se specifično koncentriraju dakle onima koji pružaju zaštitne mjere mm, osiguravajućim društvima. Zanima me zašto to niste učinili. Ehm, da li je to samo zbog toga što ćemo o tome i onako glasati? Ili se zapravo u komisiji ne želite time eh, baviti? Banke u sjeni. Dakle, vidimo da se značajan dio bankarskih eh, djelatnosti E, pomiče u nebankarske institucije i na taj način mislim da e, zapravo radimo štetu tržištu zato što s jedne strane namećemo obveze bankama, a ne namećemo iste obveze nebankarskim institucijama koje zapravo nude iste bankarske usluge. Dakle, moraju imati isti rizike, istu izloženost, e, isto ograničenja. Tako da bismo trebali vjerojatno najprije identificirati te nebankarske institucije, a onda ih podvrgnuti specifičnom režimu um, rezolucije. Uh, podnijeli smo amandmane 109 i 110 na tu temu. I još jedan od aspekata koje nismo uzeli u obzir i to je vjerojatno zato jer smo previše opterećeni poslom. Nismo sagledali svaki segment financijske industrije pojedinačno. I naravno, sistemski rizik se može dogoditi zbog interakcija između uh, različitih sektora financijskog, uh, različitih komponenti financijskog sektora. I zato vjerujemo da europski sustav financijskog nadzora i to je bilo u našem amandmanu 38, dakle sudjelovati u sustav u kojem se prati rizik mreže. Dakle, moramo nekako mm, pratiti što se događa u raznim komponentama, pratiti promet i mislim da bi nam e, to pomoglo pratiti i sistemski rizik. A svi se slažemo da je sprječavanje bolje od sanacije i oporavka, no opet moramo imati na raspolaganju instrumente kojima ćemo to učiniti. I tu bih sad e, stao, veselim se što ću raditi dalje s vama i u okviru trijaloga. I uh, Sharon, drago mi je da s tobom radim, iako znam da imaš puno više posla. Želi li još netko uzeti riječ? E, izvjestitelj, ili neki drugi kolege? Ja ne, ja sam sada već skoncentrirao na moje izvješće. Želite li još nešto reći na ovu temu? Ja ću evo zloupotrebiti svoje mjesto predsjedavajuće i vratiti se na nešto. Kada razmatramo potrebu da se postavi razlika između eksponiranosti rizika negdje gdje je rizik veći, negdje gdje je rizik manji. Znamo da je banka veći rizik po sistem nego što je banka u sjeni, jer e, velika banka je e, povezana i kao takva je veći rizik na neki način od banke u sjeni a mislim da bismo to trebali nekako ugraditi u, u, u tekst, odnosno da bi to trebalo uzeti u obzir kada se razmatra mehanizam za sanaciju banaka. Takva vrsta proporcionalnosti. Ok, evo, vraćamo se na tebe da zaključimo raspravu. Nadovezat ću se na Filipa. Sve što nije uključeno u tekst pretpostavljamo da je toliko drugčije da će se o tome posebno glasati. Jer ne znači da to nije važno, već samo da li je to prikladno uključiti u ovaj tekst. Neki drugi amandmani, mislim da je odvojeno glasanje, posebno glasanje, e, nešto na što moramo računati. Pokušali smo podijeliti po temi e, amandmane. Kad je riječ o sličnostima i kontinuitetu u osnovnim pružanju osnovnih usluga, mislim da su svi sporazumni u vezi toga. Svi smo naime odlučili, zaključili da postoje različiti instrumenti djelovanja ovisno o tome kako je došlo do problema. Ukoliko je problem nastao u menadžmentu, onda su instrumenti drugačiji e, za razliku od slučaja kada je problem na razini tržišta ili dionika. E, sviđa mi se ideja u vezi terminologije o presumptivnom o presumpciji e, potpune transparentnosti. Meni su mnoge od ovih e, ugovornih protustranaka u odnosu na clearing rekle da se ne može sve e, predvidjeti. I zbog toga mi se sviđa potreba za presumpcijom u tom smislu. Dobro, dakle mislim da imaju tu E, puno prostora. Ja znam da je nije zgodno pripremati se za vlastitu propast, ali e, to je e, upravljanje rizikom. Klijenti ne sjede za stolom upravnih odbora. Za njih je potrebna potpuna transparentnost i oni moraju imati mogućnost da se odmaknu od dotične institucije ukoliko ona postaje za njih problematična. To mi moramo osigurati. Postoji neravnoteža između e, članova klirinške grupe, klijenata, članova upravnog odbora i tako dalje. Svi se slažemo s Filipom koji tvrdi da svaka devijacija od postojećih pravila mora biti takva da smanjuje opterećenje za društvo. Nisu svi jednako odgovorni i hijerarhija mora biti vrlo jasno definirana. E, dosta smo razgovarali o tome u kojem trenutku se pokreće e, mehanizam e, za sanaciju. mislim da ćemo moći razjasniti dodatno situaciju u tijeku nekoliko idućih tjedana. Bilo je nekih preklapanja. Mislim da još moramo raspravljati o nekim amandmanima, vidjeti gdje je moguće postići dodatne sporazume. Idućeg tjedna ponovo krećemo u raspravu i nadam se da ćemo prije 17. listopada kada se glasa na odboru biti dodatnih e, konsenzusa. Eto, mislim da ćemo napredovati još do tada. To bi bilo sve. Hvala. Hvala. Eto, to je rok 17. listopad. Glasamo na odboru i o izvješću se onda glasa na plenarnoj sjednici u studenom. Pa ćemo tako moći brzo e, dostaviti naš prijedlog komisiji. Sviđa mi se što vam se sviđa ovaj dio koji se tiče presumpcije. Mislim da je to važan dio teksta. Točka 16. dnevnog reda. Amandmani na Jurgenovo izvješće. Dozvolite da vas podsjetim da prema pravilu 50 angažiranje i INKO iako on nema isključive ovdje ovlasti. Ne znam je li izvjestiteljica Imka tu još nije. Ona je direktno poslala na e, svoje amandmane. Tražili smo da ovo bude prioritet jer jedino tako možemo pregovarati i formalno završiti posao s vijećem do kraja ovog saziva. Moramo početi uskoro i debatu o nadležnostima. Oni su međutim tek nedavno počeli e, s raspravom i kažu da prije 27. 8. studenog ne mogu glasati iako imaju jedan sastanak 4. i 5. studenog. Moram reći da IMKO mora glasati prije kraja studenog. Mi smo im dali do znanja da je politička volja da se nastupa brzo i oni ne mogu toliko dugo čekati. Ne znam koliki je njihov manevarski prostor, ali svakako se nadam da ih možemo uvjeriti da glasaju ranije, kako bismo mi mogli glasati kao što smo i planirani 14. studenog. Ako imate utjecaja na odboru za unutarnje tržište, odboru IMKO, molim vas recite im da moraju požuriti ako želimo ovaj dosje završiti do kraja ovog saziva. Jürgen, izvoli. Hvala. E, iznenađujuće veliki broj amandmana podnesen je na ovo izvješće 734 sve skupa koje su podnijeli kolege na ovo izvješće o računima za izvršenje plaćanja. Međutim, valja to staviti u perspektivu jer ima čitava serija sličnih amandmana na iste dijelove izvješća, tako da ih zapravo nema e, onoliko koliko se to čini. No, bilo kako bilo, ovo je ipak znak da ste svi vrlo ozbiljno prionuli na ovo izvješće koje je očito vrlo važno za potrošače i za očito trgovce na malo. Svako rješenje do kojeg dođemo treba biti takvo da se može primijeniti u svim državama članicama. Osim izvjestitelja u sjeni i mnogi drugi kolege su se ovdje angažirali, pa možemo vidjeti kako postoji različitost u pristupu i u situaciji sa računima e, za obavljanje plaćanja u različitim zemljama članicama. Kolega Lange je u pravu, on kaže da tu postoje i neke kulturološke razlike i način svačanja gotovine u različitim državama članicama. Naravno, ne radi se o tome da ćemo prisiliti potrošače da imaju račun za obavljanje plaćanja. Cilj je osigurati onim potrošačima koji žele imati ovakav račun da ga imaju, odnosno da im olakšamo pristup računu. Tri smjernice je valjalo imati na umu dok smo radili prije no što dajem, dam riječ izvjestiteljima u sjeni i drugim kolegama, dozvolite da pobrojim naravno ne sve predložene amandmane, ali ipak neke. Kao prvo, direktiva o računima za plaćanje trebala bi, bio trebala bi biti veliki korak e, ka dovršenju jedinstvenog tržišta i daljem sprečavanju fragmentiranja tržišta. E, zbog postojećeg fragmentiranja mi se trebamo kao zakonodavac ipak očitovati. Naravno, ne želimo ništa nametati. Nikoga ne prisiljavamo da zatvori jedan, a otvori drugi račun. Ljudi koji ma je teško doći do računa, uključujući beskućnike, nezaposlene, ali i ljude koji možda žele otvoriti biznis u nekoj drugoj zemlji članici, e, studenti koji su na studiju u nekoj drugoj zemlji članici. Dakle, svi oni imaju problema e, s otvaranjem e, računa i to je komisija uzela u obzir i mi to kao europarlamentarci ne bi smjeli dovoditi u pitanje. Drugo, konkurentnost Europske unije je važna i u tom smislu bismo mogli i biti zadovoljni situacijom. Banke u Rumunjskoj, Bugarskoj, međutim, naplaćuju ove usluge svojim klijentima. E sad, je li to pitanje razlika u kulturama pretjerane naknade su svakako prepreke ekonomskom rastu. Treće, konkurentnost. Sve dok mijenjanje računa bude skupo i rizično, konkurentnosti neće biti u ovom području. A u svakoj tržišnoj ekonomiji potrošač mora imati mogućnost izbora kako bi dobio bolje i jeftinije usluge. Mislim da evropski pučani, konzervisti, konzervativci imaju neke sumnje u vezi s ovim e, kad je riječ o proceduri za prebacivanje računa. A kad su posrijedi prepreke koje predstavlja prekogranični promet, različite valute, nama su potrebne, ne zaboravimo, odredbe koje će vrijediti u čitavoj Europskoj uniji ukoliko želimo zadovoljiti interese svih naših građana. Europski parlament je tijekom ovog saziva nastupio kao zagovaratelj pristupa računima za plaćanje. Mi želimo da ovaj sustav bude što je moguće jednostavniji. Pravo na račun je važno, ono se može jednostavno ostvariti samo ako su odredbe jasne. Ne želimo odagnati klijente i potrošače, pravo na račun se mora postaviti u odnosu na pravo banaka da isključe neke potrošače. Ukoliko isuviše, međutim, naglašavamo važnost ponašanja potrošača, možda ćemo otuđiti banke Definicije nepoželjnog ponašanja banaka ili lošeg ponašanja banaka trebaju biti sročene na vrlo oprezan način. Mislim da je komisija u tom smislu iznijela dobar tekst i da ga ne treba mijenjati. Pristup osnovnim računima i kriminalne oblici ponašanja kao što su pranje novca. Mislim da je u tom smislu važno biti jasan. Mi smo razgovarali s bankarima u Njemačkoj, neki su rekli da je moguće utvrditi pranje novca tek nakon što je do njega došlo. Naravno, rečeno nam je da moramo gledati u budućnost i svakako odredbe je moguće zloupotrijebiti. Ali ovdje treba biti vrlo jasan i znati u kojem trenutku dolazi do pranja novca, kada postoji sumnja da je došlo do pranja novca ukoliko postoji sumnja djelovanje je još uvijek u nadležnosti policije treba točno znati u kojem trenutku organi kazneno-pravnog gonjenja preuzimaju stvar. Isto tako ne smijemo opteretiti ovaj tekst odredbama koje se tiču pranja novca. Treba ostati jednostavan. Eto, to je sve. Hvala. Idemo prvo izvjestitelji u sjeni za evropske pučane, kolega Langen. Hvala. Dozvolite da vas e, podsjetim da je opravdanje za podnošenje ovog prijedloga od strane komisije jedinstveno tržište. A ne socijalna politika. Trebamo gledati što je relevantno za jedinstveno tržište. Riječ je ovdje o subsidijarnosti. 58 milijuna potrošača nema svoj račun za plaćanje i puno bi ih htjelo imati. Međutim, to je podatak od prije pet godina. E, izgleda da je 16% njih promijenilo račun od ovih koji su imali. Ovo se, ova statistika odnosi uglavnom na Rumunjsku i Bugarsku. To su zemlje gdje relativno malo ljudi ima račun u banci. Drugo, ovo je direktiva, dobro. Dakle, države članice bi trebale objaviti popis koje omogućuju potrašačima otvaranje osnovnog računa. Trebaju uključiti određene funkcije i zato podastrijeti dokumentarne dokaze. Također, potrebni su nam transparentni podaci o naknadama koje se plaćaju za otvaranje računa. Moji amandmani i amandmani mojih e, kolega Pučana nemaju za cilj e, ono što kolega Klute tvrdi da hoćemo, a to je da svako mora moći otvoriti račun u bilo kojoj zemlji. Ne, već u zemlji kojoj žive ili u zemlji za koju mogu pokazati da imaju nekakve veze. Recimo, ne, neće moći otvoriti račun u Španjolskoj ako su ondje na ljetovanju, već ako ondje rade ili studiraju. Moraju moći pokazati da imaju dodatno sekundarno boravište u toj drugoj zemlji. Mislim da se uvjeti moraju jasno definirati. Drugo, nema smisla reći, evo, sastavit ćemo jedan popis od recimo minimum 20 banaka koje će nuditi tu mogućnost, mogućnost otvaranja osnovnog računa. Ne, ja mislim da možemo primorati svaku banku da pruži mogućnost otvaranja osnovnog računa. Dakle, svaka banka to mora moći pružiti. Imamo prebivalište primarno, sekundarno, sekundarno na temelju studiranja, odnosno rada. Osnovni račun se također mora definirati u smislu koje su to funkcije koje on ima. Za sada je funkcionalnost vrlo ograničena. E, ako pogledate prijedlog komisije. Ako svaka banka nudi jednu vrstu računa, onda moramo vidjeti kakva je zapravo konkurentnost u, u pitanju. Mijenjanje računa, prebacivanje računa, dobro, imate pravo na račun ako ste zatvorili prvi račun, e, problem pranja novca. Mislim da je to sve skupa nešto u vezi čega ćemo moći naći kompromis. Ali nemojte e, lišiti ovo izvješće onoga što je potrebno i dobro. Znam da trebamo simplificirati tekst, moramo moći definirati ključne funkcije, a da pritome ne stvorimo od ovog teksta neko čudovište. Treba biti praktičan, treba vidjeti kakvi uvjeti, odnosno kakvi kriteriji će se ovdje tražiti. Nisam e, prošao kroz sve amandmane, ali svakako mi se čini da je kompromis mogući, da je ovo svakako dobar temelj za nastavak rada. Banke se mogu obvezati da će iznijeti razumne pravne prijedloge na osnovu prijedloga koji je iznesen 2011. godine. Neću sada ulaziti u detalje. Imate Poracijsko bankarstvo. Zadruge. U Njemačkoj imate sličan pristup, morate biti e, članom ove zadruge da bi mogli imati pristup Ne mogu se sada sjetiti koji je to amandman, ali znam da sam ga vidio, možda 169. Tu se kaže da usluge koje se nude ne mogu se sad sjetiti točnog teksta. E, mi ne želimo da velike strukturne promjene ugroze konkurentnost. Ne želim uopće e, intervenirati u konkurentnu strukturu banaka. E, želimo da ovo bude poboljšanje uvjeta za potrošače. Mislim da građani moraju moći otvoriti svoj račun, drugi račun u drugoj zemlji članici samo ako ispunjavaju neke uvjete. Transparentnost mora biti veća, e, moraju se znati točno kakvi su kriteriji, ali svakako najvažnije je da ovo vrlo pažljivo analiziramo i da pravimo razliku između zemalja članica i onih koji nisu, na primjer Turske. Svakako ovo moramo dovršiti u ovom sazivu. Mislim da možemo izaći sa jednom e, uredbom koja će biti ne odveć teška i velika, ali će zadovoljiti svoj cilj i potrebe potrošača. Sljedeći govornik Kada sam prošao kroz predložene amandmane, vidio sam cijeli niz obećavajućih ideja. Postoji veliko zanimanje za ovo pitanje i mislim da postoji niz dobrih zamisli u kompromisima. Prijedlog komisije se može poboljšati i vrlo sam zadovoljan što smo imali dobru raspravu o ovim kompromisima i radujem se nastavku dobre suradnje. Istodobno, Mislim da postoje tri jasna trenda koji se očituju. Prije svega, potrošačka perspektiva je prilično slaba ako uopće postoji u amandmanima, a to nije dobra stvar. Mislim da velik broj operatera platnih usluga da se doživljavaju nadređenima E, potrošačima što se tiče ovih interesa koje se spominjem. Postoji niz većih zapreka koje je potrebno nadići. I mislim da moramo malo drugačiji pristup zauzeti. Dakle, ono što moramo zapravo ovdje raditi je stvarati zakonodavstvo koje funkcionira u interesu potrošača. Što je ono bolje za potrošače, to će biti bolje, samo po sebi. I mislim da uloga potrošača mora biti jasno osnažena to jedni način da se osjete pozitivne promjene ovog zakonodavstva. Unutar Europske unije postoji mnogo kretanja i mislim da možemo poboljšati te aspekte. Postoji mnogo velika veća konkurencija za platne račune u Europskoj uniji, tako da se moramo pobrinuti da se um, isključivost bankarskog sektora u tom smislu nadiđe. Iznenađujuće je i što toliko ljudi ima jednu vrlo usku nacionalističku perspektivu. To je šteta. Velik broj amandmana koji su predloženi jednostavno pokušavaju razvodniti eh, ovu perspektivu jedinstvenog tržišta i spriječiti prekogranične aktivnosti. Mislim njihov pristup da bi se sve trebalo zadržati na nacionalnoj razini ali ova legislativa bi trebala zapravo osnažiti i može osnažiti e, unutarnje tržište. to bi biti jedan jednostavan e, alat koji bi mogao glatko omogućiti prekograničnu naravu korištenja usluga. I moramo razmotriti terminologiju e, na europskoj razini oko platnih računa. Ne bi trebalo biti presložena, stvari bi trebale biti jasne, i trebale bi istaknuti pozitivne e, prekogranične učinke e, prijedloga. Dakle, postoji dobar razlog za promoviranje ovakve zamisli. Već imamo sustav koji bi trebao biti funkcionalan u Europi SEPA i moramo zapamtiti da je sustav SEPA prekogranični sustav i on je jedna jednostavna zamisla, mislim da je dobra zamisao. Dakle, postoji niz aplikacije za ne zemlje van eurozone, ali mislim da se to može e, ujednačiti bez velikih poteškoća. Ovu priliku moramo iskoristiti da se izgradi bolje integrirano europsko financijsko tržište. I mislim da je šteta što se ljudi zatvaraju u neke e, uske nacionalističke okvire. Tako bi sve moglo poći po zlu. Treća stvar moramo vidjeti kako se naknade za potrošače mogu sniziti za njihove osnovne temeljne račune. Dakle, svi potrošači, e, doista svi potrošači bi trebali moći si priuštiti da otvore temeljni račun. Nitko ne bi trebao biti isključen zbog naknada za vođenje računa. U svom amandmanu podržavam osnovni predlog komisije, mislim da je on većim dijelom dobar, no potrebno ga je osnažiti što se tiče nekih stvari. Što se tiče transparentnosti, zatim naknada za vođenje računa, to bi trebalo biti mnogo jasnije, osobito zbog toga što potrošači moraju imati cijelu sliku troškova vezanih u svoj račun. I također moramo razmotriti pitanje oporezivanja. Ako sve informacije o svim platnim računima u jednoj zemlji možemo dobiti na uvide, to bi bilo vrlo važno za potrošači, a bilo bi jednostavnije e, za moći napraviti jedan dobar izbor. Dakle, trebaju nam objektivni jasno razumljivi uvjeti. Što se tiče zamisli o dopuštanja pojedinim državama članicama da zadrže ili uspostave sustave koji su e, od veće koristi potrošačima od sustava koji imaju, to je drugo pitanje. Svaka zemlja koja to želi, koja želi povećati učinkovitost za potrošače bi to trebala moći učiniti. A što se tiče temeljnog računa sa temeljnim funkcijama, moramo se pobrinuti da taj sustav bude u javnom interesu. Svi pružatelji e, usluga platnih računa moraju biti odgovorni da se pobrinu da njihovi proizvodi uključuju temeljni račun. Dakle, moramo izbijeći e, opasnost od socijalne stigmatizacije dok bi moglo doći ukoliko u svakoj zemlji postoji samo jedan pružatelj platnih usluga. Dakle, to bi doista bilo e, nezgodno da potrošači e, koji se ne smatraju atraktivnim klijentima, e, svi moraju ići u jednu te istu banku. Dakle, trebalo bi uspostaviti jedno opće pravo za to, a ne još više odvajati neke marginalizirane skupine. Ukoliko imamo temeljni platni račun, to bi bio velik doprinos poboljšanju situacije. I to bi uvijek trebao biti najjeftiniji račun e, koji je na raspolaganju. Dakle, to je logičan i učinkovit način ograničavanja troškova. Potrošači koji otvore takav račun ne bi trebali platiti neke visoke naknade ili neke druge troškove, I mislim da će rasprava na dolazećim tjednima biti važna jer je ovo važan legislativni akt e, za pružatelje usluga, za integraciju jedinstvenog tržišta, za potrošače. Jer mnogi klijenti imaju e, poteškoće s pristupom platnim uslugama e, uz razumnu cijenu. Dakle, trebamo nešto što će pružiti dodatnu vrijednost. Hvala u ime Aldija, Filip Debaker. Hvala predsjednice. Mi liberalima vjerujemo da je predlog komisije nešto čemu možemo pružiti podršku, no ne brine nas neki ograničen broj država članica gdje postoje problemi, ne samo Rumunjska ili Bugarska, koji imaju veću kulturu korištenja gotovine i gdje je kompliciranije ljudima otvoriti ili mijenjati bankovne račune. U proteklim tjednima susretili smo se s ljudima ne samo u Španjolskoj i Italiji, već graničnim radnicima, radnicima na granici u drugim zemljama koji imaju probleme sa otvaranjem i zatvaranjem bankovnih računa. Mislim da je ovaj prijedlog dobar, s jasnom filozofijom, no prije svega postoje dva različita cilja. S jedne strane financijska i socijalna inkluzija. To je vrlo važna stvar, no u obzir moramo uzeti osjetljivost i postojeće prakse u različitim državama članicama. Ja bih sad to pozvao na određenu razinu subsidijarnosti i mogli bismo reći da želimo jednak tretman prema svim građanima diljem Europe, ali ne možemo očekivati da će sve banke u svim državama članicama to provesti na isti način. Kad kada postoji nacionalna banka koja nudi nek temeljni račun ili različite strukture u različitim državama članicama. Mislim da sve što mi moramo učiniti je insistirati na jednakom tretmanu prema svim građanima, a prepustiti državama članicama u kom obliku će se to provesti. Postoji određen broj kriterija koje moramo uspostaviti, prije svega veza s državama članicama, odnosno neka, neka veza osobe koje žele otvoriti račun sa državom članicom u kojoj to žele učiniti. Dakle, to je jedan od načina za sprječavanje prijevara. Ovdje se radi o temeljnom platnom računu o kojem govorimo, koji omogućava dizanje gotovine iz bankomata ili obavljanje uplata. Dakle, minimalan broj funkcija koje moraju biti uključene. Mislim da mora postojati e, bolja veza sa unutarnjim tržištem što se tiče ovog prijedloga. Mm, što se tiče prebacivanja računa preko granica, to bi bio važan korak u naprijed e, što se tiče mobilnosti za studente i za radnike na unutarnjem tržištu, no to bi se trebalo odviti u dvije faze. Prije svega sustav SEPA, dakle jedinstveni europski platni prostor, koji je prije par godina uspostavljen, još nije dobio priliku da se u potpunosti e, razvije. No važno je i da države članice ili banke koje ne žele uvesti ovaj sustav kratkoročno gledano, da u tom slučaju e, imamo priliku zatražiti od komisije da djeluje kako bi se omogućilo e, prebacivanje računa u bankama preko granice. To bi bio kompromis možda s kojim bi se složile, složilo više strana. Ukoliko želite mijenjati bankovne račune, postoji potreba za određenom transparentnošću, a potrošači će imati Prednost je toga samo ako mi težimo harmonizaciji u upotrebi terminologije vezane uz to. I to također u svrhu transparentnosti. Dakle, ne trebamo regulirati svaki zarez, svaku točku, no moramo u svakom slučaju biti jasni. Ne želimo stvoriti dodatnu birokraciju kojom se banke moraju baviti, i tako zapravo stvari otežati bankama. Ovo je važan prijedlog, prijedlog koji se tiče svih država članica, ne samo Bugarske, Rumunjske ili nekih zemalja kandidata. I nadam se da će izvjestitelji u Sijeni uzeti u obzir moje ideje. Hvala u ime zelenih Sven. kaže najprije zeleni, a zatim konzervativci reformisti, ne znam zbog čega je redoslijed obrnut, ali... Mm, moj dojam da kada smo Kamali i ja, izvjestitelji Sjeni, da on uvijek dođe na red nakon mene. To mi je vrlo čudno. Dakle, Nevezano za to, prije svega želio bih naglasiti da imamo podršku više klubova zastupnika, ove posljedice zajedničke inicijative parlamenta. Dakle, dobili smo prijedlog na vlastitu inicijativu, a donakle me brine i trenutni proces, jer ne znam da li vijeće doista radi na ovome. tako kako nam vrijeme dopusti, možda možemo saslušati komisiju i ako su ovdje predstavnici vijeća, kakav je njihov stav i kakva je situacija. Prilično je beskorisno da mi odradimo svoj dio posla, zatim ne dobimo prave rezultate. Vidim da je isti problem zapravo u nekolicini pitanja koje su glavnom vezana uz pitanja potrošača. Dakle, radi se na nekakvom izboru po vlastitoj volji od strane vijeća i to nije zapravo onda dobar način rada. Moja sljedeća opaska se tiče pravne osnove i na što bi se zapravo ovo trebalo pozivati. Prebacit ću se na njemački E, kako bi gospodin Langen me doista saslušao. Da, i ja volim kad kada koristiti njemečki. Dakle, zadovoljan sam što radimo ponovno na jednom zajedničkom temelju. Kad nisam bio izvestitelj u Sijeni, prije toga vidio sam jedan, jednu obavju za medije koja je bila prilično negativna, govorila je o tome da je ovo loša zamisao, da se radi o subsidijarnosti, da se ne trebamo uplitati i tako dalje. Dakle, drago mi je da smo se vratili na jedan zajednički put. Mislim da je to vrlo dobro i da je šteta što najranjiviji u društvu nemaju pristup jedinstvenom tržištu. I mislim da tu ne postoji nikakvo proturječje. Ukoliko mm, se bavimo usklađivanjem jedinstvenog tržišta morali bismo imati višu razinu zaštite potrošača. To je navedeno u članku 114. i to je upravo ono što komisija ovime radi. Načelno, dakle, vjerujem da oni e, djeluju kako treba. Ono što me malo više iznenađuje je što u određenim dijelovima prijedloga ta viša razina zaštite se dovodi u pitanje i ugrožena je. Dakle, mislim da ćemo naporno morati raditi eh, u pregovorima oko kompromisa. Morat ćemo raspraviti ključna pitanja u članku trećem vidjeti eh, koliko bi cijene zapravo trebale biti transparentne. Također moramo se pozabaviti prebacivanjem računa, eh, biti transparentni opet što se tiče cijena prema članku tri, kolege iz epp p-a i i ALDA zapravo pokušavaju oslabiti transparentnost e, koja trenutno postoji. iste stvari sa naknadama. Članak peti. Postoje predlozi za oslabljivanje tog aspekta. kako bi razrada trebala funkcionirati. U članku 7. je važno što je komisija predložila jednu komparativnu web stranicu i cijena bi bila jedni kriterij za tu usporedbu. Mislim da je to prilično upitno. Zamislimo neku banku koja pruža samo osnovne usluge, da se nju izravno uspoređuje prema cijeni s nekom bankom koja ima ogranke, bankomate i mnogo već više stvari koje je zapravo potrebno i platiti. Dakle, moramo se pobrinuti da su i ti kriteriji uključeni u takvim komparativnim web stranicama, inače ćemo imati konkurenciju za samo najjeftinije, a ne nužno i najbolje. A to nije naravno u interesu e, bankarskog sustava. On bi trebao biti prisutan svugdje. Sljedeće važno pitanje je tko bi trebao nuditi te račune? E, ne razumijem zbog čega komisija predlaže da bi treba postojati samo jedna banka u svakoj državi članici. To bi trebalo narušiti tržišnu konkurenciju. Ukoliko imate e, klijente, e, neke jednostavne klijente kojima se bave samo i određeni tip banaka i zatim drugi tip banaka za drugi klijente, to mi nije jasno. U Njemačkoj imamo određene zahtjeve za banke za štedne uloge, ali slažem se da bi sve banke trebale nuditi ove temeljne račune zbog toga što bi se sve banke trebale nositi sa ovim kompliciranijim klijentima, ne samo neke. Izvjestitelj je također zuzao isti stav. Zatim, nadalje, tko bi trebao imati pristup tome? Ne radi se samo o problemu Rumunjske i Bugarske, imamo i probleme u nizu prekograničnih situacija. U Njemačkoj nam mnogi dolaze kao izbjeglice i oni zapravo nemaju stvaran pristup platnom računu. Dakle, moramo biti oprezni s terminologijom. E, pravno boravište, dakle, to je nešto što bismo trebali razraditi detaljnije kako bismo se pobrinuli da se ta prava odnose i na one koji dolaze u naše zemlje, ali još možda nisu zakonski ondje sporavištem, Još uvijek im treba bankovni račun kako bi imali osjećaj da su u gospodarskom smislu uključeni. Zatim imamo sljedeće pitanje koje se tiče pranja novca. E, Jurgenu sam želio reći, mislim da se slažemo gotovo oko svega, no ovdje nam se mišljenje možda razlikuju. E, mislim da ste previše liberalizma zapravo u ovome pokazali. Naravno, pitanje pranja novca nije samo pitanje za e, policiju i tužiteljstvo. Mi se moramo pobrinuti da i banke imaju određenu odgovornost, provjeru identiteta. Tako da biste trebali e, konsultirati nevladine udruge koje su aktivne na tom polju, poput transparency i tako dalje. Dakle, oni se ne slažu s nekakvim registrom koji bi bio uspostavljen. Mi se moramo pobrinuti da odgovornost ne prepustimo samo nadležnim tijelima. Ukoliko vodite posao, morate provesti i sve nužne kontrole za to. No slažem se da to nema previše veze sa ostalim odredbama koje imamo. Dakle, e, slažem se načelno govoreći s tim stavom. Kako bilo rezultat bismo trebali dobiti što je prije moguće, kako vijeće ne bi našlo nikakve isprike e, za razvlačenje ovog dosjeha voljeli bismo s time dovršiti unutar ovog parlamentarnog saziva, već smo s koordinatorima to dogovorili, no potrošači moraju vidjeti da se ovdje ne radi o pitanju stabilnosti financijskog tržišta, već da parlament također zanima i poboljšanje socijalne kohezije i osnaživanje unutarnjeg tržišta. Dakle, mislim da bi bilo dobro da javnost takvu poruku primi, a ne da se e, borimo svađamo oko detalja. Dobro, hvala vam lijepo. Said, izvoli. Hvala vam. Već je puno toga pokriveno i moramo biti vrlo jasni eh, kad govorimo o transparentnosti i usporedivosti naknada. Ono što mene još uvijek brine je recimo kad netko kaže 90 eura i onda za dva tjedna pita 100 eura. Dakle, to je značajan porast. I mislim da moramo imati moramo biti vrlo oprezni, čak i kad govorimo o različitim kulturama i naknadama koje one naplaćuju. Ne smijemo izbjegavati europsku, europsko rješenje, ali to se treba rješavati na nacionalnoj razini, dakle od strane zemalja članica. Što se tiče računa, Slažem se s mišljenom većine pučana i kolege iz kluba zastupnika liberala. Dakle, što se događa kad selite iz jedne zemlje, iz jedne zemlje u drugu? Dakle, uglavnom se otvaraju novi računi, a ne da premještate račun. I banke su uvijek žale na troškove. I sad, ako pogledate sustave u bankama, ja sam radio u IT odjel u jednoj banci prije 20 godina i već smo tada koristili e, kod koji je bio zastario već na 10-20 godina i zato je to uzrokovalo poteškoće. Ako postoji stvarna potražnja u budućnosti, morali bismo, možda bismo se morali tome okrenuti. Ali mislim da je lakše e, otvoriti račun u novoj zemlji članici, a ne dakle, premještati račun. E, naravno pod uvjetom da imate neku vezu u toj zemlji zato što u teoriji biste mogli otvoriti 28 računa, a da nemate nikakve veze s tim zemljama članicama. Znam da to nije e, namjera, tako da molim vas nemojte me krivo shvatiti i nikoga ne želim optuživati. Jer bi e, u tom slučaju razgovarao sa svojim odvjetnicima, ne samo sa vama ali naravno ako netko želi otvoriti račun na zemlju mora imati jasnu vezu s tom zemljom. Mislim da moramo uh, gledati na to pitanje sa perspektive jedinstvenog tržišta. Dakle, na koji način uh, učiniti da te naknade padnu kroz vrijeme? Zašto moram plaćati naknade ako prenosim novac na uh, druge račune? banka mi je naplaćivala 9 funti, zatim je to palo na 4 funte. Dakle, na koji način smanjiti tu naknadu? Radije bilo bi bolje da te naknade padnu, a ne da dakle moramo otvarati nove račune u drugim zemljama. Kad razmišljam o onome što nedostaje je Zašto ljudi u siromašnim e, zajednicama, ja razmišljam o svojem ocu koji je u 50-ima došao u Veliku Britaniju, on je bio čovjek koji koristio gotovinu, nije htio imati kreditne kartice niti čekove. Zašto ljudi koji žele plaćati gotovinom su isključeni iz ovoga. Zašto zapravo kažnjavate one koji žele platati e, gotovinom, dakle u banci ili na šalteru? Dakle, i to se naplati i kao i račun za plaćanje. Tako da moramo razmisliti zašto isključujemo ljude koji žele plaćati gotovinom i to pogotovo one u najsiromašnijim <clears throat> dijelovima društva. I mislim da bi bilo dobro da se vratimo onda u 70. kada su ljudi mogli plaćati gotovinom i ne biti kažnjeni zbog toga. E, što se tiče banaka, mislim da e, imaju jako lošu uslugu korisnicima, povjerenje na najnižoj razini Ali trebali bismo reći bankama, trebali biste služiti najugroženije skupine i potaknuti veće natjecanje između banaka. Osim toga nismo razgovarali o tehnologiji, trebali bismo poticati nova tehnološka rješenja. Naprimjer, Afrika je lider u mobilnim, plaćanjima mobilnim telefonima. Kako da potaknemo ljude da ovdje plaćaju mobilnim telefonima i da se onda smanje troškovi transakcija. Zatim kartice s pohranjenom vrijednošću. Ako nemate e, bankovni račun, možete dakle napuniti tu karticu novcem, dakle uplatiti novac i onda plaćati tom karticom. I zapravo ne morate uopće imati bankovni račun. Dakle, ovo se doista koristi, a sad mi se čini kao da smo u 1970-ima. Tako da trebali bismo e, potaknuti banke na više natjecanja, a ne ovaj ih. Uh, hvala vam, sam Pol nije ovdje. Vidim da svi žele nešto reći na tu temu, tako da imamo jako dugačak popis. Dakle, sljedeća je Astrid Luling, reći ću vam tko je još na listi? Catherine Style, ja, gospodin Langer. Maše kao da se želi opet javiti. Astrid, izvolite. Biću kratka jer su prethodni govornici dotakli se mnogih e, imeni važnih problema, uključujući mog susjeda ovdje s kojim se slažem zapravo niko se ne ovdje protivi usvajanju jedne evropske norme koja će svima omogućiti posjedovanje bankovnog računa. E, ja dakle u potpunosti podržavam ovo što radimo, ali moramo biti uspješni e, svi zajedno i moramo postići e, regulativu koja će se doista primjenjivati. Prema tome ne bismo trebali ići predaleko jer će se primjena pokazati teškom ili e, nemogućom primjena onoga što smatramo e, potrebnim. Minimum bankovnih usluga e, možemo to tako nazvati, nazvati to, može, to mora postojati samo u zemlji prebivališta svakog imatelja računa E, nemojte mi samo, molim vas, reći da e, svaki, recimo, danski građanin može imati račun u svakoj državi članici. Mislim da je to nemoguće jednostavno ni provesti u, u praksi. To je smiješno. Dakle, govorimo o pristupu minimalnim bankarskim uslugama. Možda ima drugih kolega koji bi mogli imati račun u 28 članica jer mogu ispuniti kriterije, ali ako govorimo o e, računu s minimumom usluga, to se mora ograničiti na stanovnike dotične zemlje jer bi ovo drugo bilo jednostavno nemoguće, a uslijedilo bi i i troškovi bi bili jednostavno nemogući. Dakle, slažem se s Wernerom Langeom. Slažem se također s njim kad kaže da to ne mora biti jedna jedina banka po državi članici jer bi ta možda banka mogla završiti sa ne osobito dobrom reputacijom jer bi to onda moglo završiti na tome da se ona počne doživljavati kao banka siromašnih. Ja mislim da sve banke moraju moći pružiti tu uslugu. Ono što me e, čudi Frontalis. oprostite, ljudi koji žive u pograničnim zonama, mi ih imamo jako puno u Luksemburgu, mi nikada si njima nismo imali probleme. Oni su ljudi koji plaćaju svoj porez, e, svi uvjeti socijalne države su zadovoljeni. E, ja ne znam, možda postoji zemlje koje tu stavljaju neke prepreke, trebalo bi znati koje točno, imati konkretne informacije. Ne, ne, ako dođete s nezakonitim novcem, e, nećete dobiti račun, to se ni od koga ne može tražiti. Ali je, to je tako. Evo sad ću to na njemačkom reći. Ja bih voljela kad bi sve bile zemlje stroge kao Luksemburg. Čuli smo to već puno puta. Prestanite s tim besmislicama. Luksemburg je itekako strog i striktan. Dakle, e, transferi između banaka tu nekad ima prevelikih i prečestih prepreka jer financijske ustanove čine sve da zadrže klijentelu. No i tu valja imati standarde i vidjeti prvo kakvi su standardi na nacionalnom nivou. Ti standardi se trebaju uskladiti, pa onda i standardi između država članica u pogledu prekograničnih transakcija. Kada postavljamo kriterije, moramo imati na umu da još uvijek ima dosta zatvorenih nacionalnih tržišta i opet na njemačkom Gospodin e, Gigold je rekao nešto, osvrnuo se na nešto što je rekao gospodin Klute, e, tvrdi da je njega zarazio liberalizam. Kad bi tomu bilo tako, onda bi se zeleni, mislim, trebali zamisliti zašto su na kraju završili smanje glasova na njemačkim izborima. Dobro. Astrid, jesi ti završila? E, dobro, evo ovdje sada već počinju neke koalicijske prepirke. Nadovezat ću se na ono što je rekla gospođa Luling, a to je prenosivost računa. E, to mene vrlo e, zanima tehnologija jednostavno još nije dovoljno uznapredovala. Ne možete imati račun kojeg ćete lako prebaciti negdje u nekoj drugoj zemlji članici. Iako recimo zakon jedne države to omogućuje. E, hoće li biti studija utjecaja u tom pogledu. U budućnosti mi ćemo imati e, spremnu i sigurno i dobru tehnologiju koja će ovo moći iznijeti. E, računi. E, moji moje iskustvo nedavno je strašno, htjela sam otvoriti račun za e, dijete. Kada je riječ o dječjim računima u Europi, mislim da je to nešto što moramo dobro istražiti i vidjeti kakva je situacija. To su e, naši najosjetljiviji e, potrošači. Riječ je o roditeljima, bakama i djedovima koji žele svojim potomcima otvoriti račune i osigurati im budućnost. sada, E, kreditni sindikati, ja sam članica jednoga, oni rade jako dobar posao, oni su mali, e, lokalni, ali oni nude jednu ekstra uslugu i ne smijemo ugroziti e, rad koji oni obavljaju. Hvala Sharon. Astrid, hvala vam na komentarima. čini se da ta e, ideja koaliranja sa zelenima umjesto sa ljevicom, to je zapravo ima veze s ovim posadinom koju ste objasnili. Da sam ja na ljevici, e, pazio bih da ne postanem sljedeća žrtva kancelarke Merkel. A sada sam ja na redu jer sam ja podnijela neke amandmane. Ja sam također e, zainteresirana za dakle mogućnost da se unaprijed otvori bankovni račun u jednoj zemlji prije nego što sami dođete u tu zemlju. Jedan od mojih sinova je to morao učiniti prošlu uh, subotu jer odlazi na rad u Irsku i doista je iritantno ako to ne možete jednostavno učiniti. No mora naravno postojati pravi, prava veza da ćete tamo biti zaposleni ili da ćete živjeti u toj zemlji zbog obiteljskih veza ili dakle bilo kojeg drugog razloga. Dakle, dokle god postoji stvarna veza i dakle, dokle god se pokaže da ispunjavate sve propise protiv e, pranja novca, to ne bi trebao biti problem. Ako ćemo ograničiti, dakle, da postoji najmanje jedan pružatelj usluga i da taj mora biti dovoljno velik, tako da gdje god se nađete u zemlji članici, morate imati pristup. Nema smisla odrediti jednog pružatelja usluga do kojeg će onda biti teško doći. Možemo i reći, e, dakle sve banke će to morati učiniti, no ako to nećemo učiniti, onda ćemo morati odrediti više kriterija e, o tome dakle, što zapravo znači e, dovoljna razina usluga. Mislim e, isto tako da je važno educirati potrošače, zato što je dobro, mislim naravno u redu je otvoriti bankovni račun, no ljudi moraju biti educirani o tome kako ga koriste. I vrlo često se događaju prevare, na primjer sa čekovima. Dakle, kad popišete ček dakle, na poleđini i onda plaćate. I zapravo to se radi preko granice. I sad, tko govori ljudima što smiju, a što ne smiju učiniti s čekom ili s ostalim platnim instrumentima. Ako nisu iz okoliša gdje su dakle bankovni računi uobičajena stvar. Samo ako pomislim na svoje iskustvo, meni je majka rekla o bankovnim, sve što moram znati o bankovnim računima, ne moja banka. Što se tiče e, transparentnosti i usporedivosti naknada, morali bismo možda biti malo fleksibilniji. Tako da ne znam zašto se ne bi proširile usporedbe s proizvodima koji dolaze iz drugih sektora. Mislim da je to dosta, zbunjujuće, ali ako to e, strogo ograničimo, to bi mogao biti problem. Isto, dakle, ne znam da li bih htjela definirati pravila o prirodi web stranica. Hoće li biti privatna, to jest za registrirane korisnike ili javno dostupna. zapravo, naravno, važno je da institucija bude akreditirana na odgovarajući način i da obavlja pravilno funkcije. Nije bitno kako, na koji način pružate usluge dokle god je to dakle kvalitetno. Uvijek se brinem kad se govori o prekograničnim dakle poticajima, da li zbog toga što kupujete pakete ili iz nekih drugih razloga. Ako recimo se sjetite free bankinga, slobodnog bankarstva, dakle, dakle ili su bile plaćene strašno visoke naknade ili su to platila mala i srednja poduzeća. Zato što njima je to problem, a velike tvrtke se mogu pobrinuti same za sebe. I to je zapravo nešto na čemu smo radili kad smo radili na direktivi o platnim uslugama još za vrijeme prethodnog saziva. I nisam sigurna jesmo li baš to još uvijek popravili jer mala i srednja poduzeća nisu baš dobro prošla zato što mala i srednja poduzeća još uvijek plaćaju dakle privatno bankarstvo za pojedince. Ali vjerujem naravno da biste trebali plaćati usluge koje koristite, a ne da vam neko drugi to dakle plaća. U zemljama članicama u kojima već postoje dogovori o premještanju um, računa, mislim da to može uh, dakle ostati. Možete maksimizirati dakle ono već što imate uspostavljeno i zemlje članice bi dakle mogle graditi na tim temeljima koje su već postavile. Te zaključni komentar je komentar predsjednice, ovo je direktiva i ako postoji potreba za dodatnim informacijama o tome kako su zemlje članice e, transponirale tu direktivu, mislim da se to može zatražiti, to je standardni zahtjev odbora za ekonomske i monetarna pitanja. I u ovom trenutku je to vezano uz financijske e, institucije zbog dakle uloge Dakle, jer se provjerava je li sve provedeno na zakonit način. A sljedeći na popisu je gospodin Peter Zimon. Hvala vam. Ne bih previše ušao u njemačku raspravu. Ne znam što je apsurdnije. Gospodin Klute je postao neoliberal govori o ideji da otvorite 28 računa u 28 zemalja članica. Mislim da ne možete zamisliti nekoga tko bi to za, zaista i učinio. Tako da to je problem koji zapravo i ne postoji. I mislim da ne bi bilo moguće baviti se pranjem novca dakle, na jednom takvom osnovnom računu. Mislim da je ovo komisija vrlo široko definirala i da bismo trebali malo definiciju suziti. Trebali bismo, reći ono što, trebali bismo učiniti ono što je rekao gospodin Ludvigson, dakle ojačati aspekt unutarnjeg tržišta koji ima ova ovaj prijedlog, tako da što veći broj ljudi ima pristup e, bankovnim računima. Dakle, postoje ljudi koji žive na granicama, postoje ljudi koji su beskućnici. I nađu se u začaranom krugu kad ne mogu naći posao, ne mogu si pronaći dom i ne mogu si otvoriti kuću. E, račun. I naravno ne zna se je li to privremena poteškoća ili će to biti stalni problem. Što je na primjer sa tražiteljima posla? Ako pogledate tržište rada i ono se razlikuje po zemljama članicama, u Njemačkoj je jednostavno pronaći posao, u drugim zemljama i ne. Postoje ljudi koji e, dolaze u Njemačku i traže posao i ne znaju hoće li ostati tamo tri mjeseca ili čitav život. Tako da mislim da je važno da u okviru unutarnjeg tržišta promičemo fleksibilnost ljudi, da im omogućujemo da dakle e, fleksibilnost e, i pristup drugim tržištima. I mislim da bismo da bi naš pristup trebao biti ambiciozniji. I ne bi samo individualne banke trebale nuditi osnovne račune u svakoj zemlji članici, i naravno ne smijemo stigmatizirati određene banke. Ali svaka banka svugdje u svakoj zemlji članici dakle ne može zapravo biti predstavljena u svakom e, mjestu, u svakom gradu. Možda imate samo, dakle u nekim gradovima imate, imate samo jednu ili dvije banke. i u tom svjetlu bismo trebali razmotriti tu ideju o obaveznom osnovnom računu. Što se tiče naknada, one bi trebale biti definirane od strane nadležnog tijela, trebale bi biti propisane zakonom, a ne da ih odlučuju same banke. Kako ne bismo isključili, kako, zapravo banke ih odlučuju kako bi isključile neželjene e, potrošače. Što je s ljudima koje će banke odbiti kao, dakle, i neće dati osnovni račun? Mislim da potrošačima treba dati priliku, dakle, da se žale, moraju biti informirani o odluci zašto i moraju biti usmjereni Dakle, treba im se objasniti koja, koja pravna sredstva postoje na njihovom raspolaganju. Hvala vam. Jean-Paul Gozes. Hvala. Nekoliko općih e, napomena. Nadam se da ne idem usuprot općom e, smjeru. Važno je da ovaj posao dovršimo brzo, važno je za naše građane. Moramo pokazati da smo u stanju riješiti probleme koji ih se direktno tiču. Međutim, e, usluge plaćanja E, o tome smo razgovarali i kad smo raspravljali o direktivi o uslugama. E, usluge plaćanja nisu javne usluge, to je komercijalna djelatnost. Prema tome ne možemo e, mi nametati toj industriji nešto što ide izvan prihvaćenog s aspekta tržišne ekonomije. E, naravno moramo učiniti ono što je potrebno, nužno, e, kao i zajamčiti besplatan osnovni račun, zato se u vezi toga se slažem. Međutim, ne smijemo na kraju izaći sa preopterećenim tekstom koji neće ničemu služiti. SEPA napominjem, je koštala više nego prelaz na euro. To se ljudi zaboravljaju. E, SEPA e, je u informatičkom smislu bila daleko skuplja. Dakle, sve inovacije su dobre, simpatične, ali koštaju. I e, treba vidjeti je li taj trošak opravdan, je li nužan Pogotovo e, kad je riječ o prekograničnim transakcijama i prekograničnom prebacivanju računa, velikom broju klijenata i tako dalje. Treba vidjeti koliko će ljudi biti predmetno ovakvih e, mjera. Treba vidjeti koliko uopće ima e, stranih radnika, studenata, nije to tako teško saznati. Dakle, što se njih tiče u redu, ali što se drugih tiče treba biti razuman, treba izbjegavati e, svaki birokratski teret. Naravno, treba postojati transparentnost tarifa, e, dokument valja mora biti jasan, ali sve skupa treba biti e, razumnih razmjera. Ja svake godine od svoje banke e, dobijam ogromni dokument e, u kojem su osnovni uvjeti kriteriji poslovanja meni se to uopće ne da čitati. Dođe mi da, e, da, da, da otkažem tu vrstu usluge. Naravno, treba postići dobru ravnotežu, ni premalo ni previše informacija jer na kraju se te onda informacije ne čitaju. Naravno, važno je da zaključim završiti s ovim dosijom što prije moguće do kraja saziva, usredotočiti se na nužno ono što se tiče socijalne uključenosti, ono što se tiče prirodne, normalne e, mobilnosti u unutarnjem tržištu i to je to. Je li tražite od e, e, restorana E, koji funkcionira na jedinstvenom e, tržištu da ima jelovnik na 24 službena jezika Europske unije. Radi se o hrani, to je važno, ali ipak niko tako nešto neće tražiti. Pa i u odnosu na banke treba biti malo e, razumni. Naravno, danas je lako klepnuti banke, ali znam da imamo pravo tražiti od njih što e, što, ali moramo biti razumni e, kada im postavljamo zahtjeve. Slažem se s vama s ovime što govorite o uvjetima a, e, poslovanja banaka, kada je jedan od predsjednika rekao mora da se šalite. Želite li kratko komentirati? Da, vrlo, vrlo kratko. Da, o pitanju, mm, dakle, da se stalno se spominju Bugarska i Rumunjska, a u šest ili sedam zemalja članica imamo uredbe, a u, u Italiji 6,3 milijuna ljudi nema bankovni račun. Tako da to je stvar mentaliteta. ali to je još uvijek manje od 10% populacije, dok u Rumunjskoj to je 8 milijuna ili 30% populacije, u Bugarskoj 2,3 milijuna ljudi ili 60% stanovništva nemaju bankovni račun. Tako da čak i nacionalni propisi e, ne mogu spriječiti ljude da nemaju ili ne žele imati bankovni račun. Podržavam prijedlog da bi svaka banka trebala ponuditi osnovni račun. Svi oblici diskriminacije su zapravo kršenje ljudskih prava i kršenje povelje o ljudskim pravima. Na primjer u Turskoj određeni članovi etničkih skupina ili vjeroispovijesti su imali taj podatak u svojim putovnicama. Tako da bi bankovni službenici vidjeli da, da li dakle te osobe pripadaju jednoj od tih skupina i mogli su ih diskriminirati. To smo nekada imali i u Njemačkoj. A u Njemačkoj smo imali i sustav koji je pokazivao e, korisnike računa koji su dobivali još i socijalnu pomoć. Dakle, postojala je jedna oznaka koja je to pokaživala. Tako da želimo osigurati besplatan pristup osnovnom bankovnom računu svima. Bili ste, da, mm, kratki i imate vrlo zanimljivu brošuru. Sada dajem izvijesti, riječ izvjestitelju Imkoa koji je upravo stigao. Mi već neko vrijeme vodimo tu raspravu, ali vi ste podnijeli i amandmane direktno. Moram vam reći da e, nas brine malo, brinu nas vremenski rokovi koje je odredio odbor e, IMKA. Ako ne budete glasali do kraja studenog, onda ćete nam uništiti plan da s ovim e, dokumentom završimo prije izbora. Tako da molim vaše koordinatore koji se sastaju sutra na sastanku i molim isto tako uh, zastupnike iz klubova zastupnika da interveniraju, da vas doista molim da održite glasanje četvrtog ili petog studenoga. Jer zapravo realno niste morali četkati konferenciju predsjednika da započne sa svojim radom a mi se doista moramo požuriti, moramo krenuti dalje, zato što u protivnom će e, dakle, ovaj dokument preći u sljedeći e, saziv i dakle bit će to propust. Dobro. E, žao mi je što konferencija predsjednika radi tako sporo i što im toliko dugo treba da dođu do odluka. U našem odboru mi započnemo s radom čim nam je službeno to dozvoljeno. Pokušat ću promijeniti stvari, no većina koordinatora ima različite stavove, tako da trenutačna je situacija da još uvijek tamo nismo, e, dakle još uvijek nismo došli do toga. Prijevod mog izvješća će biti tek negdje 4. E, studenog. Tako da 5.11. nećemo nikako moći glasati, to neće funkcionirati zato što kolege u mom odboru, sjetite se ovo je pod e, člankom 50, Dakle, to jednostavno ne ostavlja dovoljno vremena kolegama da podnesu amandmane. Pokušat ću, nastavit ću biti brza i predstaviti svoj izvještaj na engleskom. Sutra imamo sastanak koordinatora odbora IMKO, e, razgovarat ćemo o toj temi, no bojim se da nećemo, e, moć, nećemo puno postići o toj temi i mislim da glasanje neće biti ranije od 28.11. Dakle, to doista nije stvari, dakle nije naša nadležnost, već je to zbog parla, dakle, procedura parlamenta. Što se tiče sadržaja, Dakle, unutarnje tržište i zaštita potrošača, to su dvije teme koje su nama bitne. Ja sam naglasak stavila na ideju da bismo trebali imati unutarnje tržište koje nije namijenjeno samo e, tvrtkama, već i građanima. Građani bi također morali uživati u pogodnostima unutarnjeg jedinstvenog tržišta i u kapacitetu vlasnika računa. Stoga je ključno e, razgovarati o tome. Promjena računa, dakle premještanje računa iz jedne zemlje članice u drugu bi također trebalo biti moguće. U istoj mjeri kao što je to moguće unutar samih zemalja članica. To je ključna točka. Druga stvar, Potpuno se slažem s onime što je rekao gospodin Simon. Ovdje govorimo o jako velikom broju različitih slučajeva. Govorimo o beskućnicima, ljudima koji nemaju stalnu adresu, to im također stvara problem prilikom otvaranja bankovnog računa, unatoč tome što oni možda žele imati dakle, račun. Zatim, mm, građani Rumunjske i Bugarske koji vrlo često nemaju uopće priliku otvoriti bankovni račun zato što žive u ruralnim područjima i nema lokalnih podružnica gdje bi mogli otvoriti taj račun. Tako da moramo pronaći rješenje mm, tom problemu. Zatim smo imali i problem e, studenata na razmjeni Erasmus. Dakle, ako žele iznajmiti stan u zemlje dakle, koje su na razmjernoj, ne mogu dobiti stan bez banaka, bez bankovnog računa, onda odu u banku, a tamo im kažu nemate fiksnu adresu, dakle ne možete dobiti račun. Dakle, to su mladi ljudi koji idu na studentske razmjene i mislim da to stvarno nije prihvatljivo i vrlo loše za ugled e, Europske unije. Tako da mislim da bismo morali e, koristiti načelo nediskriminacija. Moramo osigurati dakle da nemamo takve diskriminatorne prakse i, da se tih propisa drže sve banke. Osim naravno onih koje ne nude privatne e, bankovne račune, no one Banke koje nude takvu uslugu moraju ponuditi osnovne bankovne račune kako bi se osiguralo mm, izbjegavanje svakog oblika diskriminacije. Želimo da osnovni račun bude najbolja moguća opcija i bilo bi dobro da je i besplatan, zato što bismo trebali dati priliku ljudima koji nemaju novaca da imaju svoj bankovni račun. Nemam znam da nemam još jako puno vremena, ali još jedna bitna stvar je informacija. Građani moraju biti obavješteni dakle, u što ulaze kada otvaraju bankovni račun. I to je posebice važno u ovom prijedlogu. Eto, to su uh, točke koje sam ja željela naglasiti. Podnijela sam e, svoje amandmane i nastojala raditi u odboru IMKO što je brže moguće. No, unatoč tome, ne mogu, doista ne mogu učiniti nikakvo čudo, raspored je takav, pokušat ćemo, pokušat ćemo učiniti sve što možemo. Što ste rekli? Dakle, rekli ste četvrtog da će vam biti e, preveden izvještaj. Kada je rok za vaše amandmane? Dakle, ja sam predala svoj izvještaj, no prijevod u parlamentu traje zbog ušteda. E, prijevod amandmana će biti dostupan u odboru IMKO 4.11. Iako sam već sve predala. A kada je rok za podnošenje amandmana? Dobro, krenut ću iz početka. Dakle, predala sam svoj tekst 10. listopada. 16.10. E, je rok za amandmane. 4.11. ćemo imati prijevod amandmana. 5.11. ćemo imati e, raspravu i 28.11. je glasanje u odboru IMKO a između tih datuma e, nema sastanaka odbora, inače bih rekla da održimo glasanje ranije, ali ovako nije moguće. Dakle, vaši amandmani će biti dostupni i prevedeni dakle, 4. i 5. 11. Amand, svi amandmani. Dobro. To je prije nego što mi glasamo, a budući da smo mi vodeći odbor, mi imamo glavnu riječ. Tako da možemo glasati e, o amandmanima prije nego što vi glasate o amandmanima. Tako da e, to bi bio moj prijedlog. I ako budete glasali za nešto što je malo drugačije od onoga što smo mi glasali, onda možemo to uzeti u obzir ako pokrenemo postupak trialoga. To je jedini način koji ja vidim da bismo uštedjeli vrijeme, a i da bismo uključili amandmane koje ste vi Mm, pripremili. I naravno ako bude bilo vremena možemo e, poraditi na kompromisima i uključiti ih na našu na naš e, popis za glasanje. Alternativa je da održimo a, jedan poseban sastanak u Strasburu, to smo također učinili. To smo učinili kako bismo prisilili druge odbore i nadam se da ćemo nešto dobiti natrag. A osvjetljen je na naš glavni izvjestitelj, gospodin Kljute. Tako da dajem vam e, riječ kako biste završili raspravu. Hvala vam. Dakle, neću komentirati ništa ljevičarskom liberalizmu, to se može negdje drugdje raspraviti, no zahvalio bih svima na njihovim komentarima, na povratnim informacijama. E, sve je bilo vrlo konstruktivno i nisam čuo nikoga da se protivi predlogu komisije. Dakle, osnovne razlike su bile po pitanju ostvarivanju razumne ravnoteže između europskog pristupa, dakle europskog okvira i razmatranja subsidijarnosti. To je dakle zapravo glavno pitanje. Ne mislim da je to nepremostiva prepreka. Zatim pitanje birokracije. Slažem se da ne bismo trebali preopteretiti banke birokracijom, no budimo oprezni da ipak pokušavamo omogućiti pristup i to isto tako ne bi trebalo postati prebirokratska stvar. Dakle, što se pristupa tiče, postoje niz prijedloga. koji su zapravo više usmjereni eh, povećanju birokracije nego smanjenju. Dakle, pokušavamo to kontrolirati. Nekolicina kolega je spomenulo 28 država članica. Ne želim postati slavan po tom komentaru. Ja ne bih želio da neki gospodin iz Velike Britanije pozove e, prijatelja svoj klub i da se oklade oko toga. Dakle, zamisao je ne da se pobrinemo da ljudi mogu otvarati račune u 28 različitih država i članica. Ideja je da jedan prekogranični radnik ili student eh, koji se preseli u susjednu državnu članicu treba bankovni račun. Ta osoba možda već ima račun u nekoj državi članici a treba mu temeljni račun u nekoj drugoj državi članici, no nije ga mogao dobiti. Dakle, pravila u tom smislu moraju biti fleksibilnije. Da odgovorim pitanje o automatskoj vezi koju ta osoba mora imati s državom članicom. Postoji prijedlog da takva veza treba postojati, to meni nije problem, no nije toliki problem kad država otiđu neku drugu državu članicu, već kad se vrate u svoju vlastitu državu i kad im treba drugi temeljni račun. Dakle, pozabavili smo se s većinom problema, ali ne možemo jednostavno reći da ako imate jedan račun u Europskoj uniji, da je to to. To neće funkcionirati. A gospođa Luling je rekla da možete imati samo temeljni račun u vašoj zemlji iz koje dolazite a to zapravo pobija cijelu svrhu ovoga, da netko treba temeljni račun u drugoj državi članici. Dakle, trebamo način na koji je to sročeno malo promijeniti, ali zapravo ne vidim nikakvih prepreka koje ne možemo premostiti. I konačni komentar u Strasburu smo se sastali sa Ebekom, Jean Paul je bio prisutan gospodin Sajer iz Finske i čini se da u Finskoj se plaće mogu isplaćivati samo na bankovne račune. Dakle, to trebamo imati na umu kad se bavimo ovakvim stvarima. U prvom krugu smo doznali da za talijanske račune da ih se može upotrebiti za prebacivanja iznosa do 20.000 eura prije nego što ih se počne nadzirati zbog mogućeg pranja novca. No, sve više i više računa potrebno za platne usluge, tako da građani moraju imati pravo na posjedovanje računa. Te dvije stvari idu ruku pod ruku. Dakle, ne radi se samo o socijalnoj politici, već je to isto tako i pitanje olakšavanja isplata što će važnijem učiniti posjedovanje računa. Spomenute su Bugarska, Rumunjska, očito je da ljudi ondje nemaju povjerenje u bankovni sustav, ali kada živimo u jedinstvenom tržištu, moramo se pobrinuti da ljudi imaju jednako povjerenje u bankarski sektor u svim zemljama. Inače nikad nećemo imati usklađeno, uravnoteženo unutarnje tržište. Zatim mislim da postoje drugi aspekti, transparentnost, prebacivanje računa, to je sve važno za stvaranje povjerenja također. Dakle, to bi bili komentari s moje strane, još samo nešto. U mojoj državi porijekla ili jednoj državi susjednoj njoj bavio sam se beskućnicama i čini se da postoji velik broj radnika koji dolaze u Njemačku na kraće ili duže vrijeme i nemaju neko fiksno boravište i jednostavno nekoliko mjeseci žive u prihvatilištu za beskućnike, ali istodobno i rade. I to rade iz niza razloga. Možda im je teško e, uspostaviti boravište negdje, a hitno im je da dobe bankovne račune. I postoje skupine koje su u osobito nezahvalnim situacijama, primjerice ovih radnici koji nemaju neko fiksno prebivalište, tako da trebamo odredbe sročiti vrlo pažljivo tako da nitko ne bi ostao isključen. To je od velike važnosti. mislim da je sada gotovo 6.30 pa ću završiti i radujem se daljnjoj suradnji i raspravi sa izvjestiteljima u Sijeni. Hvala. Zahvaljujem Jürgen. E, mislila sam na neki način da ćemo prije šest završiti kako su se stvari prije razvijale, no posljednje izvješće nas je sve zabavilo. Dakle, za sada još uvijek planiramo glasati čim uzmognemo. I ja ću se pozabaviti nekim alternativnim datumima. Bilo je planirano za 14.10. ali nećemo dobiti niti amandmane odbora za imkom. Dakle, vidjet ćemo što će biti s tim datumom, a ako vremenom nastavite vaš rad na kompromisima, mi ćemo vam proslijediti sve žurnije vremenske rokove. I ako možete intervenirati kod našeg kolega o imku, slobodno to učinite. Sljedeći sastanak će biti u budućnosti, konkretno 39. u ponedjeljak u 15 sati. Hvala.